Lijep pozdrav, dragi kolege. Dobrodošli na sastanak odbora ITRE. Dnevni red imate, pa mogu provjeriti da li ga možemo usvojiti u obliku u kojem jest. Nema komentara. Obavijesti predsjedništva, druga točka. Želio bih vas sve obavijestiti da sastanak danas popodne i sutra ujutro će se odvijeti u ovoj prostoriji, u ovoj dvorani, što znači 3C50, 3C050. Međutim, sastanak utorak popodne održava se u 16 q 2 Dakle, selimo se na šesti kat Jan zgrade sutra popodne. Molim vas da to zabilježite. Zapisnik sjednice 3. travnja, 24. i 25. travnja. Imali kakve komentara izmjena? Ukoliko ne, nitko se ne javlja za riječ. Hvala vam na tome. Prilazimo na četvrtska svojstva zgrada. Izvjestitelj Bernd Benson. Rekao bih samo da je kolega izložio nacrt izvješća 29. svibnja na odboru ITRE. Današnja rasprava održava se na temelju podnesenih amandmana. Dakle, amandmani na prijedlog komisije. Ukupno 629 amandmana Zamolit ću dragog kolegu Benta da preuzme riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Europski građani poslovna zamjenica uživat će niže račune za energiju, sigurnije i zdravije uvjete u svojim donovima i to je naš, naša ambicija u reviziji postojeće direktive. Za početak zahvalio bih izvjestiteljima u kolegi u Sjeni na kvalitetnim amandmanima na prijedlog komisije i neprestani doprinos tijekom naših pregovora oko kompromisa. Zahvaljujem velikom broju kolega kako iz ovog tako i drugih odbora koji su doprinijeli svojim amandmanima. Kao što je predsjednik spomenuo, 630 amandmana pristiglo ukupno. Drago mi je što postoji velik broj sličnih zajedničkih ideja, prioriteta. Postoje da kako je pitanja gdje nismo toliko usuglašeni. No zaključno, neka od pitanja koja su uhvatila moja pažnju što se tiče dugoročnih strategija za renovacije, Čini se da poče, postoje načelno slaganje da se to koristi kao proaktivan alat za stvaranje danjih mogućnosti renovacije i obnove zgrada. Do sada smo imali dobre pregovore izvjestitelja u Sijeni i radili na određenim područjima strategije, istodobno poštujući subsidijarnosti nacionalne različitosti. Dakle, načelno je važno da se države članice slone oko ovoga s obzirom da vijeće nema osobite ambicije vezano uz ovo i to je vidljivo njihovom pristupu usvojenom u lipnju. Što se tiče najvažnijeg aspekta amandmana koji se najčešće ponavljao je zahtjev da se razjasni to da strategije moraju dati mjerljive rezultate. Očito postoje različite zamisli oko toga kako formulirati točno te ambicije. Isto tako vrlo su različiti pristup između pojedinih klubova. Međutim, ja bih zamolio sve kolege, izvjestitelje u Sijeni također da budu pragmatični i otvoreni iznalaženju jednog uravnoteženog kompromisa. Ne želimo potkopati razinu ambicija zgrada koje će biti energetski visoko učinkovite, niti želimo regulirati kako bi države članice to trebalo ostvariti. I molim kolege da to imaju na umu kada govorimo o ciljevima i stopama za obnovu i za smanjenje energije. Počito, postoje očito razlike neke koje su temeljne naravi, pa ću spomenuti. Velik broj kolega predlagao je amandmane kojima se stiče vrijednost određenih konkretnih tehnologija na taj način imamo cijeli božićni popis, barem bismo ga imali da pokušamo zadovoljiti sve interesne skupine i pojedine kolege. Također bih spomenuo da tehnologija u sebe veže određeni rizik, a to je da direktiva neće biti otporna na buduće izazove. Dakle, tako bi se potkopala razina ambicije, kao što smo je navali u početku u travnju, kada smo započeli s našim razborovama na razini odbora. Kao oni koji donose odluke i politike moramo postaviti razinu ambicije i zatražiti ciljeve od država članica, ali nije na nama da odabiramo konkretne tehnologije ili alate za postizanje toga. I molim bih vas sve da to imate na umu. Naravno, postoje razlike u mišljenjima vezano uz pojedine aspekte i tu moramo pronaći ravnotežu između tih stajališta. Međutim, siguran sam da uz dobru suradnju između izvjestitelja u i podršku drugih kolega da ćemo doći do kvalitetnog rezultata s kojim će biti zadovoljna većina broja, većina zastupnika i kojeg će većina moći podržati. Hvala predsjedniče. Hvala lijepo, zamolio bih kanal 0 i kanal 2 da provjeri da li funkcioniraju. Čini se da ne rade, zamolit ću da se to provjeri tehniku. Pređimo na, zahvaljujem još jednom kolegi Bentu. U ime sid izvjestitelj u sjeni, izvjestiteljica je na tri koja nije prisutna Paju zamijenio gospodin Nika. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. E, Oprosti, kao što sam rekao, e, na kanal 2 i kanal 0, e, ne, nego dobro se kaže ne. A E, ne čujemo rumunjski isto tako. E, ne znam, htio sam koristiti e, prevod s rumunjskog, ali eto, morat ću govoriti engleski. E, e, evo, ono što kaže Mija Petar izvješćuje ono što dijeli klub zastupnika, a E, radi se o tome da države članice moraju ostvariti visoku energetsku učinkovitosti u e, ugljičnom društvu. Najprije troškove moraju platiti oni koji to mogu sebi priuštiti. Socijalno stanu i oni koji su energetski siromašni moraju moći iskoristiti ta ulaganja. E, nadalje, uložili smo više informata o tome da informiranje o tome mora biti raspoloživo i da trebamo u Europi se zalagati za pametne kuće. Treće, e, korist za potrošače. Treba dakle uložiti u renoviranje zgrada, ali moramo vidjeti E, kako da građani koji kupuju ili unajemljuju kao iznajmljuju e, stanove mogu imati pogodnosti prilikom renoviranja. Moramo biti e, prilikom renoviranja znati da ne smiju zbog energetske učinkovitosti zgrade postati lošije, manje zdrave. Djeca koji idu u školu u Europi ne smiju zbog energetske učinkovitosti se razboljeti. I isto tako sve mora biti priuštivo. Neki tvrde da su električni automobili samo za bogate, ali za par godina će cijena električnih automobila biti i jeftinija od sadašnjih automobila. Prema tome, ono što e, trenutno nedostaje u Europi su samo stanice za punjenje baterija električnih automobila. Zato mi tražimo u ovom dosjeu da e, e, kada govorimo o zgradama da e, moramo tražiti da živimo u niskouličnom društvu. Prema tome moramo promicati električne automobile i zaista mislim da bi e, europski građani jako htjeli podržati ovo što mi sad radimo. Izvrsni ste, dragi kolega. Možete li ponoviti to isto na, na francusko? A na poljskom? Sljedeći izvjestitelj je Sijeni u ime cr zastupnik Česak. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, hvala što ste mi dali riječ. Prije svega zahvalio bih predsjedniku i izvjestitelju na kompromisnim amandmanima koji nam omogućavaju optimističan pristup daljem radu. Slažem se sa odredbama koje se tiču električne mobilnosti, a što su prethodni govornici već spomenuli, no smatram da iako je nacrt pravedan, da je istodobno pretjerano složen, jer rješenja koja se tiču električne mobilnosti omogućit će biranje različite infrastrukture koja će u budućnosti dovesti do situacije gdje bi instalacije mogli koristiti prema potrebama koje se u budućnosti pojave. Smatramo da bi države članice trebale sastavljati regulativu koja odgovara njihovim nacionalnim potrebama i predviđenom potrebama u budućnosti. A što se dugoročne strategije za obnovu tiče, smatram da je upitno da se bavimo školskim zgradama putem inteligentne tehnologije i odredbama koje se bave energetskim siromaštvom. Prijedlog o obnovi, modernizaciji je beskoristan zbog toga što vodi još odredbi koje u stvarnosti nemaju nikakvu vrijednost. Trenutno imamo certifikate za energetsku učinkovitost i osobe koje ih izdaju moraju iznijeti određene preporuke. Što se tiče definicije dekarbonizacije, ona se ne bi trebala nalaziti u samom tekstu direktive. Maksimalna energetska učinkovitost bi trebala u manjoj mjeri biti ovdje zastupljena i molim vas da imate na umu da ostvarivanje standarda nije moguće za sve zgrade s obzirom na njihovu tehničku i financijsku opremljenost. Dakle, smatram da će daljnji rad dati bolji konačni oblik i želim svima da nam zajednički rad bude uspješan. Zahvaljujem što ste prihvatili veći broj naših amandmana. Hvala. Hvala lijepo kolega. Kolega Peterson ima riječ u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala vam lijepo. Prije svega zahvaljujem bih izvjestitelju na sjajno odrađenom poslu do sada pokazalo se da je ovaj dosije vrlo, vrlo važan u cijelom paketu za čistu energiju. Kako bismo se pobrinuli da postoji koordinacija odgovarajuća i svim međusektorskim pitanjima da se možemo pozabaviti između pojedinih dosija, potrebno je nastaviti s radom na ovom dosjeu zadovoljavajućim tempom što do sada i činimo. Ovaj dosije trebao bi imati velik utjecaj na fond zgrada u državama članicama, međutim to je moguće ostvariti na velik broj načina kao što 620-630 amandmana ili pokazuje. Dakle, postoje tu velik broj detalja koje u budućnosti moramo izgladiti imamo na umu ambiciozne ciljeve koje želimo postići kada raspravljamo o kompromisnim amandmanima. S naše strane smatramo da je važno smanjiti administrativne prepreke, osnažiti poticaje za financiranje, no istodobno zadržati ambiciozne ciljeve što se tiče energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Naši prioriteti kluba zastupnika ALDE bili su pojednostaviti pristup informacijama, i ovaj koncept e, putovnica za obnovu zgrada smatramo nečim vrlo važnim u tom kontekstu kako bismo se mogli pobrinuti da postoji maksimalan broj raspoloživih informacija za potrošače ili vlasnike zgrada kako bi sami mogli procijeniti stanje zgrada i vidjeti na koji način pristupiti obnovi. Naglasili smo isto tako i to ćemo nastaviti i u budućnosti činiti Važnost smanjenja rizika i stvaranja poticaja za pristup financiranju, kako javnom, tako privatnom. Smatramo da je važno staviti na raspolaganje, osloboditi privatni kapital i kada se radi o obnovama, obnovi zgrada. I za kraj, jedan sustavan pristup koji promiče integraciju obnovljive energije u fondu zgrada je izuzetno važan i isto tako horizontalan pristup toj temi. Dakle, uz ove komentare rekao bih da se radujemo nastavku rada na kompromisnim amandmanima i vjerujemo da se krećemo u dobrom smjeru. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem kolegi na komentarima. Sljedeći u ime zelenih ima riječ zastupnik Mačilezi. Hvala. Prije svega zahvalio bih izvjestitelju, gospodinu Bencenu. Doista moramo priznati da je bilo konstruktivno i ugodno surađivati s njime, tako da smo doista zadovoljni što smo zajedno ovdje. Mislimo da je također odradio kvalitetno posao kada gledamo kompromisne amandmane i smatramo da ćemo doista moći na kraju krajeva odraditi dobar posao. U više navrata smo već rekli na sastancima izvjestitelji u Sjeni ili bilateralnim sastancima da smatramo da je potrebno biti ambiciozniji. Mora biti potpuno jasno u ovoj direktivi da velik broj građana od nas očekuje rezultate, mali srednji poduzetnici, industrija, svi očekuju jasan znak, pokazatelj Europske unije da se stvari kreću. Moramo pokazati dakle da je Europska unija da se zalaže za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i moramo biti ambiciozni u ostvarenju tih ciljeva, ali isto tako i u osmišljavanju alata kojima ćemo te ciljeve i ostvariti. Sada je najvažniji sporazum iz Pariza, potrebni su nam alati koji će ispuniti ambicije iz Pariškog sporazuma. Također te ciljeve moramo ostvariti do kraja ovog stoljeća, tako da su nam potrebni podaci koje je moguće kvantificirati. Drago mi je da taj termin ovdje uključen, potrebno je kvantificirati doista naš rad. Istodobno postoji još jedan jasan cilj koji je moguće ostvariti kroz ove alate, tu govorimo o 40% učinkovitosti korištenja energije, o boljem boljoj obnovi zgrada i isto tako o mogućnosti da dođe do ekološke tranzicije kako bismo mogli imati do 2050. nove energetski eh, i ekološki prihvatljivije zgrade. Moramo dakle imati na umu inzistirati na tome da se prijeđe na obnovljive izvore energije kao nešto što je u središtu našeg grada. Moramo gledati ka 2050. godini i također uzeti u obzir transport koji se temelji na održivoj mobilnosti. Struja je tek jedan manji dio jednog većeg kompleta ciljeva koje želimo ostvariti. Ljudi mogu ići pješke, biciklom, javnim prevozom, dijeliti vozila. To je sve također važno unutar ove direktive. U krajnjoj liniji zgrade i transport su sastavni dio naše zajednice, našeg susjedstva. Istodobno moramo se pobrinuti da ova direktiva utječe i na škole i na bolnice, na mjesta gdje mladi i djeca provode velik broj vremena. Dakle, u ovoj direktivi moramo nastaviti raditi na stvorenju ciljeva kako bi i građani shvatili čime se bavimo. Sa zadovoljstvom ćemo nastaviti sa sastancima i radom na ovoj važnoj temi u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem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 na vrlo konstruktivnim e, raspravama na sastancima izvjestitelja u Sijeni i također bih zahvalio na tome što daje sve od sebe da dođemo do prihvatljivog teksta. To sam već rekao i u prošlosti, što se Goja tiče, naš je prioritet ubrzati obnovu zgrada i doći do boljih energetskih rezultata kako bismo postigli svoje ciljeve u zaštiti okoliša. To je jedna strana. S druge strane, istodobno, želimo poboljšati životne uvjete i pobrinuti se da zaštitimo zdravlje ljudi. Ljudi koji žive u starijim zgradama, gdje postoje neodređeni štetni utjecaj zbog starosti zgrada. Trebali bismo također biti učinkoviti u načinu na koji energiju koristimo i naravno snositi troškove koje domaćinstva moraju platiti kako bi to ostvarila. Dakle, to je jedna mjera kojom bismo se mogli boriti protiv energetskog siromaštva, to tvrdimo već dulje vrijeme i smatramo da bi to također trebalo biti uključeno u izvješće. Trebali bismo imati definiciju energetskog siromaštva zbog toga što se ovdje bavimo nečim što je velik problem za Europsku uniju i bilo bi dobro da smo predstavili jedan integrirani akcijski plan u tom smjeru. To smo rekli dakle već i u prošlosti nužno je poduzeti aktivnosti, a troškovi toga trebali bi biti pristupačni i vlasnici zgrada, to njima ne bi jednostavno trebalo biti preskupo. Velik broj amandmana koji su podneseni naglašavaju da bismo financijski trebali podržati sve ranjive skupine, i pobrinuti se da mogu obaviti potrebnu obnovu zgrada. Prema nama je problematično eh, pametno financiranje zgrada. To je komplicirano zbog toga što se koriste državna jamstva i pokušava se pokrenuti privatne investicije i tako se pobrinuti da privatni ulagači se suočavaju sa manjom razinom rizika. Međutim, ne postoji jamstva da će doći do tih javnih investicija ondje gdje je to doista potrebno a ne da će se ulagati samo ondje gdje privatni investitori smatraju da se može zaraditi. Dakle, voljeli bismo da se to izbriši, da se postavi kao prioritet financijska podrška za unapređenje i obnovu zgrada ondje gdje žive ekonomski ranjivije skupine stanovništva. A to bi trebalo uključiti škole, bolnice i druge zgrade koje u kojima su smještene javne usluge, kao i zgrade u kojima rade mali i srednji poduzetnici. Pozdravljamo dakle sva poboljšanja što se tiče higijene i isto tako hlađenja unutarnjih prostora zgrada i toga da se pobrinemo da možemo ukloniti azbest gdje je još prisutan te se pobrinuti da se riješi pitanje energetskog siromaštva. Države članice trebale bi poduzeti ciljane aktivnosti sa rezultatima, rezultatima koje se mogu kvantificirati za sve potrošače koje se suočavaju s opasnosti energetskog siromaštva. Međutim, vjerujemo isto tako da punjenje električnih automobila nije nešto što je za nas prioritet, to bi trebalo biti opcionalno zbog toga što se radi o velikom troškovnom opterećenju za sve. Toliko od mene, hvala. Thank you very much, kolega. Hvala lijepa, drage kolega. Sada u ime kluba zastupnika FDD, gospodin Tamburano. Hvala lijepa, hvala predsjedniče. Hvala i kolegi Bensenu s kojim smo surađivali u vrlo ugodnom ozračju. Uvjeren sam da ćemo i dalje dobro surađivati, iako imamo pojedine razlike. Sa kolegama koji su govorili prije mene, slažem se da apsolutno trebamo staviti naglasak na energetsko siromaštvo. Radi se o izvrsnoj mjeri o bolesti koje se širi društvom u svim društvenim slojevima. I dakle moramo apsolutno osigurati energente to bi sasvim sigurno trebao biti put kojim bismo se na koji bismo se trebali usmjeriti kako bismo pomogli velikom broju naših sugrađana koji imaju poteškoća. I možda i izvan ove direktive bi smo trebali izraditi plan direktive protiv energetskog siromaštva. Dakle, da idemo i dalje i više da se učini od ciljeva ove direktive. Tako smatramo kolege i ja. E, nadalje, e, moramo se usmjeriti na pasivne e, dijelove zgrada. Bojimo se da će se previše ići na ishitrena rješenja koja neće vrijediti za cijelo vrijeme trajanja životnog vijeka same zgrade. Dobre su nove tehnologije, ali moramo e, znati što je sve bitno u nekoj zgradi. To je ipak e, su njezini temelji, njezini zidovi, dakle e, to ne smijemo smetnuti s uma. A da bismo zaista imali mogućnosti dobro sagledati E, sve rezultate ovoga treba ćemo 2050. godina. E, trebali smo e, reći da se slažemo sa ovom vrstom putovnice, energetske putovnice. Što se pak tiče elektromobilnosti, ne zaboravimo što je nedavno rekla Francuska, isto tako što su rekli mnogi drugi proizvođači automobila, primjerice Volvo ili Opel, drugim riječima da električni automobili nisu nešto što će raditi što radi samo Tesla. Uskoro će to zaživjeti i u Europi. E, moramo također uzeti u obzir pretubing, dakle stavljanje u naprijed svih e, E, cijevi i e, kablova, što bi bilo korisno. Što se mobilnosti tiče, ne zaboravimo da se ne radi samo o e, elektromobilnosti, već moramo gledati i na druge vrste mobilnosti u svim zgradama predvidjeti mjesta, na primjer za parkiranje bicikla. Hvala, a sada dolazi gospođa Griffin kao sljedeći govornik. Hvala, dragi kolege. Najprije hvala vam, Bent. Vrlo ste puno radili na ovom važnom dosjeu koji nosi Europska pučka stranka. E, želim govoriti o energetskom siromaštvu, priuštivosti i energetskoj učinkoviti. Što se tiče ciljeva energetske učinkovitosti, 3 milijuna kuća bi se moglo obnoviti, a 7 milijuna ljudi moglo bi izaći iz energetskog siromaštva. Međutim, danas želim pona osobu govoriti o jednoj drugoj stvari, a nadam se da će se složiti s time izvjestelji i izvjestelji u sjeni, a to je sigurnost. Svi ste, e, znate, kako se katastrofalna vatra nedavno preširila e, neboderom Grenfell u Londonu gdje je velik broj ljudi poginuo u požaru. Dakle, sigurnost se mora uzeti u obzir prilikom renoviranja i prilikom gradnje novih zgrada kako bi e, zgrade bile sigurnije od požara. Imam vrlo konkretno sročen prijedlog i nadam se da ćete ga uzeti u obzir i prihvatiti jer ne možemo dopustiti ovako e, strašne e, tragedije da se ponove. Hvala lijepa Tereza, ovo što ste rekli vrlo je važno, a sada dajem riječ kolegi Martenu. Hvala lijepa i hvala i izvjestiteljima, izvjestitelju koji nam je e, predstavio vrlo dobro izvješće, iako se u nekim stvarima ne slažemo. Htio bih se osvrnuti na dvije stvari a to je proračunska fleksibilnost. Mislim da kada se radi o energetskoj obnovljivosti i da to treba s proračunskog stanovišta ulaziti u ulaganja za budućnost, a dakle da ne bude pokriveno komunikacijom komisije od 13. siječnja 2015. godine. Druga stvar koju želim govoriti jest kako dijelimo E, sve što je vezano za rasti. i vidimo da se radi o vrlo visokim troškovima u odnosu na uobičajene trojkove. E, industrijalski sektor nam kaže da radi se o novim materijalima koji su sada skupi jer se još ne proizvodi u velikoj mjeri. Pretpostavljam da kada se ti e, materijali budu proizvodili u većim razmjerima, u većim količinama, da će onda cijene pasti. Kako postići da do toga dođe i kako postići to da ne bi potrošači morali biti ti koji će e, staviti ruku dublje u džep i na taj način išli na e, račun profitu proizvođača koji sada to proizvode. Hvala što ste mi dali riječ. E, mislim da e, bi e, bilo jako važno usmjeriti se na zgrade i javne zgrade. Moramo razmotriti kakav oblik će imati javne zgrade što se tiče privatnih kuća. Tu možemo dati preporuke, međutim, kod državnih zgrada, kod javnih zgrada, možemo konačno odrediti koje norme želimo. Od drugog svjetskog rata različite se zgrade grade e, od cigle, e, pre, e, prefabrikati i tako dalje. Kako na sjeveru, tako na jugu Europe mogli bismo naći uzor za e, takvu obnovu i onda izraditi sustav financiranja. Zalažemo se za električne bicikle. Hoće li u budućnosti biti više električnih automobila? Sasvim sigurno da hoće, ali do toga neće doći od danas na sutra. Dakle, nismo ništa čuli o ugljiku, odnosno o vodiku, pardon. E, jer e, to bi moglo biti značajno za prijevoz. Dakle, vodik bi mogao biti jako značajan za prijevoz u budućnosti i morali bismo predvidjeti način njegovog skladištenja. Još nešto, e, mi ovdje često govorimo o materijalima koji su lako zapaljivi. Međutim, to nam je već davno poznato koji su materijali jako zapaljivi. Ali moramo vidjeti e, zašto se ti materijali koriste. I postoje i drugi materijali, metalni materijali koji bi se mogli koristiti čak i umjesto aluminija. Ovdje mislim na e, durali primjerice. Ne znam da li sve to stoji u ovom tekstu. Hvala lijepa. Sada gospođa Marija Speraki ima riječ. Hvala lijepa. Dragi kolege, pripremili ste izvrstan tekst. Imam svega nekoliko primjedbi. Hoće li putovnica za te zgrade biti obvezna ili neće? Mislim da bismo ga trebali učiniti obveznim. E, tako da e, e, države ne bi odustale od toga da rade na obnovi zgrada. Počet ćemo od javnih zgrada a e, putovnica je nešto što će državama dati naznaku da rade ispravno. još jedna druga stvar vezana za energetsku učinkovitost i energetsko siromaštvo. U Solunu, odakle ja dolazim, e, postoji velik broj građana koji nije u mogućnosti plaćati e, račune za energente. To stvara problem i moramo naći konkretne prijedloge da se to problem riješi, uključujući i financiranje. E, trebamo dati e, mogućnost građanima da ulože u obnovu zgrada ali moramo ih obavijestiti i o posljedicama po zdravlju ako su zgrade loše kvalitete. I moramo ljude upozoriti na to da ako njihova zgrada bude bolja s energetskog stanovišta, da će na taj način uštedjeti novac. I isto tako e, ukazati im na to da će im život biti bolji. Hvala. Sada ravnateljica Westdorfer iz e, glavne uprave za energetiku Europske komisije. Hvala lijepa, hvala svima u odboru ITRE, naročito gospodinu Bensenu. Hvala vam na jako dobrom radu i dobroj suradnji s izvjestenjima u Sjeni. Konstruktivno pristupate prijedluku komisije o energotskim svojstvima zgrada. To je dio paketa e, E, čiste energije, čistih energenata i to je ključan dio toga. E, povjerenik e, želi dalje raditi u sljedećoj fazi sa Europskim parlamentom, a nakon glasanja na odboru ITRE u listopadu doći će do trijaloga. Komisija ovdje u osnovi predlaže da se ubrza s obnovom energetskih svojstava zgrada. I na taj način želi usput e, stvoriti i e, tržište za lokalna mala i srednja poduzeća i to od otprilike 80 e, milijardi eura, a također zna se da će to otvoriti i velik broj radnih mjesta do 2020. godine međutim to će donijeti i neenergetske i neekonomske e, pogodnosti, kao što smo već čuli, poboljšanje kvalitete života, a osim toga veći broj obitelji na taj način izaće iz energetskog siromaštva. Htjela bi se ovdje usmjeriti na dugoročnu strategiju obnove gdje zaista pozdravljamo želju da se e, pojača e, e, strategija dugoročne obnove. Slažem se s Bensonom, to je dobar proaktivan instrument. Međutim, ne mislimo da je nužno inzistirati na tome da se najgore zgrade pomalo prestanu koristiti. E, razmotrili smo to i došli smo u zaključka da taj put nije najbolji e, jer puno će e, se to još trebati proučiti iako to ne možemo potpunosti isključiti ali moramo dobro proučiti lokalna tržišta. nadalje sve će to biti dio energetskih i klimatskih planova koji su već sada predviđeni, a omogućit će državama članicama da nadziru situaciju prilikom provedbe tih strategija. Što se tiče energetske učinkovitosti zgrada, mislim da je ovo dobar način borbe protiv energetskog siromaštva. Složim se s vama da je energetsko siromaštvo tjesno povezano s energetskom učinkovitošću. Energetsko siromaštvo definira se E, i e, to je već u našoj direktivi o električnoj energiji. Ne želimo se ovdje preklapati jer e, mi smo dali definiciju energetskog siromaštva kao nešto što moraju definirati države članice. To je posebni članak u direktivi o električnoj energiji. Međutim, Sasvim e, sigurno ćemo do kraja ove godine osnovati observatorij energetskom siromaštvu gdje ćemo spojiti sve elemente koji su nam poznati o činjenicama i o svim podacima o energetskom siromaštvu. Nadalje, želimo mobilizirati i privatne izvore financiranja i javne izvore financiranja koji bi trebali biti učinkoviti. Drago mi je da se u nekoliko amandmana govori o pravim vještinama i o stimuliranju investicija za pametno financiranje pametnih e, inicijativa u zgradarstvu. I to su dva bitna elementa ovog zakonskog akta. Nadalje, e, jedan element koji je ovdje bitan je elektromobilnost. Govorimo o infrastrukturi za električna vozila, a to sve u skladu s Pariškim sporazumom. Međutim, kod elektromobilnosti imamo paradoks. S jedne strane osjećamo potrebu da se podrži razvoj električnih automobila. S druge strane, ambicije vezane za električnu mobilnost su se smanjile kako u prijedlogu izvješća, tako i u amandmanima. To je naročito važno e, kada se radi o e, zgradama koje nisu namijenjene vanju i to kada se govori o prethodnoj opremi e, žitama i kablovima. A E, mislimo da e, bismo trebali tu ne stati na tome, već raditi na tome da se tamo može, e, mogu napuniti baterije. još nešto vezano za definiciju električne mobilnosti. Drago nam je da je većina onoga što je rečeno u skladu prijedloga komisije koja je vezana također s parkirnim mjestima i njihovom broju, što je važno na lokalnoj razini. E, također nam je e, drago da se u mnogim amandmanima traži više ambicije, a to su amandmani e, za nerezidencijalne zgrade. Molim vas, možete li sada dovršiti? I za kraj nešto dakle onome što je govorila gospođa Griffith o sigurnosti, odnosno otpornosti na požar. U ovoj direktivi mm, zapravo se e, ne govori o tim aspektima jer e, sve što je vezano o sigurnost u požarima e, to je nešto što je u nadležnostima država članica. Hvala lijepa. Sada za kraj još i naš izvjestitelj još jedan put. Hvala svima koji su radili na ovom tekstu i e, hvala svima na ljubaznim riječima. Hvala kolegama koji sudjeluju iz detektive. E, kao što sam ranije u uvodu spomenuo, imamo e, i različita mišljenja, ali na sastancima radimo puno o tome da premostimo razlike i tako ćemo raditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Govorili smo o sigurnosti zgrada, energetskom siromaštvu i tako dalje. Moram reći da postoji ogromne razlike u situacijama u pojedinih država u EU i to je nešto što moramo uzeti u obzir. I još jedan komentar o financiranju. Mi, e, ako želimo da ova direktiva bude uspješna, ne možemo se samo osloniti na e, privatna sredstva, na državna sredstva i financiranja iz e, europskih fondova. Ne, potrebne su nam i privatni izvori financiranja. Velik broj mirovinskih fondova u Europi E, ima sredstava koja e, ulažu na različita mjesta, morali bismo ih pokušati usmjeriti u ovu svrhu. Što se tiče budućnosti ove direktive, moram reći da je to jedan od bitnih aspekata cijelog paketa moramo e, poštovati nadležnosti pojedinih dijelova tog paketa. A mislim da ovdje moramo raditi u skladu s direktivom o energetskoj e, učinkovitosti, jer je električna energija vrlo važna. Govorimo o njoj na više mjesta, ali definicije se moraju također uklopiti i u E, direktivi o e, dizajnu, za, o oblikovanju tržišta. E, morat ćemo o tome govoriti i u zimskom paketu. U svakom slučaju, nadam se da ćemo jasno početi, jasno više o tome raditi u parlamentu velikom jačinom. Hvala lijepa. Podsjećam vas da ćemo na odboru ITRE glasati 11. listopada 2017. godine, no prije toga naravno treba izraditi i kompromisne amandmane. Dakle, izvjestitelj, a i izvjestitelji u sjeni imat će još puno posla. Hvala vam lijepa, hvala kolegi Bentu Bensenu i svim izvjestiteljima u sjeni. Molim vas da budete spremni za 11. listopada sa svim kompromisnim amandmanima. Hvala lijepa. Sada prelazimo na tu točku dnevnog reda, a to je opći proračun Europske unije za sljedeću godinu i to s tri e, s tri dijela za koje sam ja bio odgovoran. E, budući da vremena nemamo puno, poslat ćemo pismo. Poslali smo dakle pismo i e, konzultirali smo se s koordinatorima i u sjeni i 4. E, lipnja smo poslali to pismo. Drugo, e, mišljenje Europskog parlamenta o proračunskim glavama. Hvala svima na inicijativama. Tajništvo odbora ITRE zaprimilo je 204 amandmana. Ti će amandmani biti amandmani o kojima ćete glasati sutra ujutro u 10 sati. A nakon glasanja smo naravno završili s radom i mišljenje ćemo uputiti odboru za proračun. A treće e, aspekt ove teme, e, mišljenje e, o proračunu za 2018. godine koje je načinjeno na osnovi pisma o mandatu za trijalog u njemu se odražavaju većina onoga što stoji u pismu. Prijedlog je poslan izvjestanju o sjeni klubovima zastupnika 13. lipnja. E, s obzirom da se radi o izvršeno vlastitu inicijativu koja je ograničeno po broju slovnih mjesta, onda smo se uspjeli samo na neka pitanja i mislim da moramo biti vrlo selektivni u mišljenju koje ćemo uputiti odboru za proračun. Predlažem dakle da ustanovimo ograničen broj prioriteta. A rok za ulaganje amandmana jest 5. rujna u podne. Molim dakle da ne budete govorili o previše različitih tema jer u protivnom nećemo imati vrlo jasan, jasno predočen eh, eh, stav našeg kluba. Naravno, radi se o prijedlogu komisije, a mi, ga mi dajemo mišljenje sa stanovišta našeg odbora. Mi dođe do povećanja od 2,5 eh, milijuna kada se 2,5 posto e, što se tiče e, predviđenih e, sredstava koja će se izdvojiti kao i sredstvima za plaćanje, što je u redu. Međutim, s obzirom na to da se ograničio obzor 2020. godine, manje se je prijava došlo za taj projekt. Drugo, moramo ponovno obaviti i prvobitni godišnji promet, e, profil za 2020. godinu kao i instrument povezivanja Europe. Jer one su bile smanjene zbog toga što je smanjen proračun u korist e, jamstvenog fonda EFSU-a. I dakle, u skladu sa onim što sam konzultirao sa koordinatorima odbora ITRE, e, tražimo povrat novca, jednostavno rečeno. I treće, tražimo dovoljno financijskih sredstava kako bi se radilo na pitanju energetske unije i europskim ciljevima, ciljevima. To jest prvi prioritet u klubu E, u odboru ITRE, ali i u cijelom parlamentu. I nadalje moramo izvojiti dovoljno sredstava za agencije poput ACER-a i GNSS-a koje su vrlo važne za energetsku uniju i za digitalnu uniju. Tako da smo uložili 11 amandmana na e, proračunske glave. I dakle, rokovi za mišljenje, e, o tome ćemo govoriti sada, a možda se uložiti amandmani do 5. rujna. Glasat će se na odboru bilo 28. rujna ili 2. listopada, a 5. listopada će se o tome glasati na odboru za proračun. Dakle, mi moramo E, e, glasati prije roka koji istječe za e, mišljenja odbora da je to 5. listopada. Podsjećam vas da smo imali razmjenu mišljenja sa izvjestiteljem za opći proračun Europskog parlamenta Zikridom Muresanom s kojim smo razgovarali o mnogim važnim pitanjima. Otvaram sada Otvaram sada raspravu. Gospodin Gajer u ime socijalista i demokrata. Hvala vam gospodine predsjedniče. Evo, na početku bih e, rekao da e, postupak da se izvjestitelju šalje pismo, da je možda drugi najbolji način komuniciranja u parlamentu jer e, evo ja se bavim trajno ovim pitanjima proračuna i već se nekoliko puta ovakva situacija dogodila. Međutim, ako je postupak kratak, Naravno, to je jedna od mogućnosti koje se može primjenjivati, ali ajmo to ograničiti na najnužnije situacije. Mi smo među ovim većim klubovima i tradicionalno u klubu, a i ovdje rekao bih da se slažemo oko ovih pitanjima. Mi poznajemo postupak, komisija predloži e, proračun, vijeće polazi od toga da smo tu ugradili određene tampon zone, određene mogućnosti i na kraju moguće da jedni i drugi imaju pravo. Mi u ovome e, uvijek doživljavamo da određeni programi uglavnom zbog nekih razumljivih problema usred e, perioda negdje zapnu i onda se može argumentirati ili vidjeti pa dobro pogledajmo jesmo li bili u pravu sa svojim skeptičnim pristupom i tako dalje, ali u nekom normalnom slučaju programi zapravo trebaju funkcionirati i teći nekim svojim redoslijedom i mislim da nisam samo u tom mišljenju ni u ovom odboru da bi onda komisija i trebala staviti taj novac na raspolaganje. Ono što mi doživljavamo ne samo u ovom odboru već i u drugim u drugim odborima da mi moramo naprosto smanjivati e, proračune jer su neke stavke podfinancirane. E, mi podržavamo izvjestitelja, sve e, proračunske glave su sada u fazi draft budžeta i već je bilo riječi o najvažnijim područjima koja zanimaju ITRE, da se povećaju na način da te, ta rezanja ili štete e, se nekako smanje na najmanju moguću mjeru. Ja bih e, naravno naglasio da postoje određena manjak financiranja u proračunu. Očito je da si ne možemo sve priuštiti. Određene su područja podfinancirana i to e, rješavamo u ovom postupku. Hvala vam na napomenama, a sada pan Česak u ime ECR-a. Hvala predsjedniče. Prvo bih srdečno zahvalio na vašim nastojanjima. Proračun je naravno složeno, ali s druge strane izuzetno važno pitanje. No evo, predsjednik ima dugotrajno parlamentarno iskustvo i u stanju je nositi se s ovim pitanjima. Mi ćemo podržati sve amandmane kojima branimo proračun osobito u onim glavama koji su važni za odbor ITRE. Željeli bismo obraniti proračun od e, neumitnih rezanja vijeća. E, tema kojom se ovdje bavimo je od velikog značaja iz e, motrišta razvoja naše unije. Stoga je izuzetno značajno osigurati potrebna sredstva za znanstvena istraživanja, za obzor 2020, pa i za industrijsku politiku. To ste i vi spomenuli, predsjedniče, u vašim uvodnim izjavama. Mi pozdravljamo odluku koja se odnosi na napuštanje onih pilot projekata za koje očito da nisu ispunili kriterije koje je definirala Europska komisija. Želio bih izuzetno podržati zahtjev gospodina Tušanovskog. U, smatramo da sustav DNSS zahtjeva našu podršku. On je izuzetno značan i mora se to odraziti i u nacrtu proračuna. Što se pilot projekta tiče, podrška regijama gdje se koristi ugljen i to ćemo podržati. Ono što je važno jest da osiguramo pomoć regijama koje su propatile zbog energetske tranzicije i e, imale dosta velike socijalne troškove uslijed toga. Dakle, tu su važne pretvorbe bile. Gospodin Telička u ime Aldeo. Hvala predsjedniče, dobar dan kolege. Ja mislim da mogu vrlo kratko govoriti. Kao prvo, želim odati priznanje činjenici da je izvjestitelj vrlo dobro eh, odrazio da ovaj proračun za 2000 18. je, e, je e, s obzirom na naš mandat jedini još cjelogodišnji proračun i mislim da je važno odraziti u njemu koji su naši prioriteti i koja su područja koja sadrže dodanu vrijednost. To je doista važno i izvjestitelj je to uspio odraditi. Ne želim naglašavati ponovno amandmane koje smatram ključnima, no sazreću i reći da je jasno da među prioritetima Naravno, doživjeli smo rezove u odnosu na EFSU um, i to treba povratiti. Nećemo to moći u cijelosti povratiti, naravno. Sada pokušavamo samo nadoknaditi što možemo, ali e, ta restauracija EFSA je izuzetno važna. E, to se odnosi na obje linije tih politika i to ste vi dobro odradili. Nije osim toga, iako nisam zato da se sredstva previše troše na agencije i na administrativne stvari, Imamo ovdje e, agencije kao što su Galeo i ACER koje treba svakako podržati. E, s ciljevima koje imamo. I mislim da mogu stati na tome i reći da zapravo potpisujem prijedlog amandmana i e, koji sam su potpisao, znači mislim da mogu, možemo ići tim e, smjerom. Hvala. koliko vidim, nema drugih javljenja za riječ. Pa odgovorit ću vrlo ukratko. Uvjeren sam da ćemo kontinuirano biti u kontaktu, razgovarati o amandmanima i pripremiti najbolje moguće rješenje za proračun 2018 i da ćemo to e, poslati na vrijeme odboru za proračun. Hvala svima, hvala izvjestiteljima o sjeni, hvala svima na amandmanima i na uloženom radu u ovo, ovo područje. E, znači, 5. rujna je rok za amandmane, glasovanje na ITRO 2. listopada, na e, glavnom odboru 10. i e, zatim na plenarnoj sjednici. Evo, zadovoljan sam što sada možemo prijeći na, e, na saslušanje o na temu paket za čistu energiju, budućnost tržišta električne energije. Znači baš tržište električne energije koje je jako važno. Mi ćemo ovdje uzeti u obzir tri različita zakonodavna prijedloga, a to je direktiva i uredba o e, u, uređenju unutarnjeg tržišta i pripremljenost na rizike u sektoru električne energije. E, to su izuzetno značajni zakonodavni prijedlozi, imamo i naš opći paket i znamo da e, naravno jedan od tih zakonodavnih prijedloga svakako može utjecati i na sve druge i obrnuto postoji taj međusobni utjecaj pa ako želite spomenuti i neka druga pitanja kao što su obnovljivi izvori energije ili ACER ili e, energetska učinkovitost ili neki drugi e, zakonodavni prijedlog u paketu čiste energije. No evo, ova tri koja sam spomenuo su najvažnije. Pozdravio bih e, naše goste Izuzetno nam je drago da želite i da ste spremni izniti svoja stajališta o budućnosti tržišta električne energije EU-a. Svrha ovog saslušanja jest eh, organizirati otvorenu, uravnoteženu, plodonosnu raspravu na ovu temu i pozivam članove ovog odbora, odnosno oni sad imaju priliku čuti različita mišljenja različitih dionika. <laughs> Vi ste slobodni ne složiti se jedni s drugima, to je na vama. Mi smo također slobodni ne složiti se s vama. Ali evo, tu smo kako bismo nešto naučili od vas e, jer ste vi ovdje u funkciji stručnjaka. Ovo je prilika da se nas sastanemo i razgovaramo na otvoreni način. Imat ćemo dvije sesije. Prva će se usredotočiti na pitanja kao što je samo proizvodnja i samo potrošnja električne energije. Drugo, odgovor e, i treće, lokalne energetske zajednice, pametno mjerenje, obračunavanje i sva ta pitanja koja su bitna za naše potrošače. To su ta pitanja. U drugoj sesiji usredotočit ćemo se na pitanja kao što su regionalni operativni centri, E, mehanizmi kapaciteta i distribucija i e, operateri ovog sustava. Znači, Na nama je naravno kako organizirati to tržište električne energije, no ovo prvo je iz, e, upereno izravno prema potrošačima ili e, onim proizvođačima koji su istovremeno potrošači, a e, ova druga sesija je možda više općenite naravi, to jest više vezana uz organizaciju ovog tržišta od samog vrha, onog dijela gdje se donose odluke, pa do dna, znači samih potrošača. Idemo sada prva sesija, dizajn e, tržišta i to pošteni, pošteni dil za potrošače. Volio bih da gosti ne govore dulje od 7 minuta u početku jer želi bismo imati i e, raspravu. Naravno, e, vi možete i neke stvari reći u vašim zaključnim napomenama, što je možda i učinkovitije na kraju rasprave možete odaslati snažnu poruku. Evo, molit ću vas onda da, e, držite, da se držite zadanog vremena. Prvi govornik je gospođa Ketis, e, izvršna direktorica Smart Energy Demand koalicije. Vi ste izvršna direktorica te organizacije od listopada 2015. znači dvije godine to je Europska poslovna udruga za fleksibilnost na strani potražnje. Što je naravno izuzetno značajno i aktivno ste uključeni u energetsku politiku u Briselu od 2005. gdje ste imali drugačije, e, e, e, zauzimali drugačije stajalište u nevladnim udrugama u, u Briselu općenito, znači ne mislim na Europsku komisiju. Evo, molit ću vas da krenete. Hvala vam, predsjedniče. Hvala i na tom uvodu. Da, mi smo udruga, poslovna udruga za fleksibilnost na strani potražnje. Mi e, predstavljamo e, dakle one koje se bave odnosima obskrom malih potrošača i sl. Znači, e, ovaj paket ja čiste energije postavlja jednu e, e, osnove za elektrifikaciju i za čitav ovaj sustav. S ovim novim izazovima do, imamo i nove prilike, nova rješenja. Jedna od tih prilika je osnaživanje potrošača, znači pokretanje iz sustava gdje su potrošači samo potrošači do onoga gdje potrošači mogu imati aktivniju ulogu, zatražiti bolje usluge, mi vidimo ovdje mogućnost za otključavanje novih mogućnosti i u konačnici imamo i digitalizaciju koja omogućuje da se upravlja svime ovome. Naravno, sve to kad gledamo zajedno, to je na neki način četvrta industrijska revolucija u sektoru energetike. Kad govorimo o tome, o čemu točno govorimo? Ja sam pripremila tri primjera kako bismo dobili ideju. Prvi su Sainsbury supermarketi u Kraljevini rade sa jednim operaterom koji je pokriva njima i grijanje i air conditioning, e, hlađenje, znači ventilaciju i tako dalje. I e, uz veliku fleksibilnost e, za nacionalnu mrežu. Ovdje u Belgiji također postoje postoji mogućnost e, za osiguranje, e, osiguranje velike fleksibilnosti u vremenima vršne ovršnog opterećenja. E, no, ta fleksibilnost je ponekad potrebna i za rezidencijalni dio stanovništva. Mi imamo rezidencijalne potrošače koji rade sa agregatorima i koji e, prodaju fleksibilnost svojih e, grijačih uređaja sustavu, kao što je u Grčkoj, Francuskoj, u nekim državama kao što je Estonija, postoji mogućnost dinamičnog određivanja cijena gdje se može e, e, dakle trošiti e, više kad je cijena jeftinija i trošiti manje kad je cijena skuplja. Uglavnom postoje sva ta različita fleksibilna rješenja ili reagiranje na dinamične cjenovne signale. Sve to može ići ruku pod ruku i mi možemo omogućiti e, puni spektar e, fleksibilnih rješenja. Zašto to želimo učiniti? Pa zato što želimo na različite načine doprinijeti sustavu. Prvo, spomenuti troškovnu učinkovitost. Boljim korištenjem e, imovine, boljim korištenjem fleksibilnosti tako da mi možemo zamijeniti e, generacijske kapacitete za backup e, i uštedjeti značajne troškove za cijeli sustav. Mi imamo 50 milijardi ušteda godišnje do 2030. na veleprodajnim tržištima kroz pametni sustav i sve to zahvaljujući pametnoj korištenju eh, resursa za energetsku distribuciju. Ja mogu naravno spomenuti i neke druge primjere. Eh, zatim, E, pomoć u integraciji obnovljivih e, izvora energije i e, korištenje te električne energije kada postoje takvi, takvo obilje energije, odnosno viškovi. Također možemo ponuditi fleksibilnost operaterima sustava i time također zamijeniti potrebu za vrlo izazovne uvjete koji mogu dovesti do zagušenja mreže. A zatim imamo i osnaživanje potrošača. Sa pravim poticajima mi možemo vidjeti da potrošači ulažu u, e, u fleksibilnost ili odlučuju se za zanimljive e, ponude E, i na aktivan način pridonose sustavu. Izazov je e, omogućiti im e, da na pozitivan način pridonesu sustavu. Kako možemo to omogućiti? Jedan od načina jest da se omogući fleksibilnost, da se omogući odabir dinamičkih opcija određivanja cijena to je nešto što je isto sadržano u izvješću izvjestitelja i prijedlogu komisije. Druga je mogućnost da se potrošačima omogući e, prodaja viškova tržištu. To znači otvaranje tržišta za sve resurse, a ne samo za generiranje znači otvaranje za e, sudjelovanje takozvanih decentraliziranih resursa i omogućavanje E, da pružatelj usluga iskoristi njihovu fleksibilnost da osigura pristup trećim stranama e, i e, takozvanim neovisnim agregatorima. To je izuzetno značajno, bolje nego pristup jedan na jedan ja neću imati vremena ulaziti u detalje ovih modela, ali rado ću odgovoriti na pitanja oko toga kako ti modeli mogu e, izgledati. Naravno, e, tu e, fleksibilnost treba na određeni način i nagraditi, treba maknuti gornje granice e, cijena, dopustiti e, određivanje cijena i u situacijama oskudnosti energije i smanjiti e, loše efekte poreza i naknada na prodaju energije. Države članice svakako treba potaknuti da e, uvedu ovakve dinamičke modele i e, sustavi e, operateri u distribucijskom sustavu će sigurno imati veće izazove u ovom kontekstu. Oni moraju postati aktivni upravitelji tih sustava u sustavu koji se temelji na tržištu i E, cijela ta fleksibilnost treba biti usklađena sa drugim tržištima, tako da ja mogu odabrati ono tržište koje mi e, najviše nudi. Možda ako to nije DSO, možda mogu obratiti TSO ili slično. Bitno je ponuditi fleksibilnost tamo gdje ona je najviše potrebna. Hvala. Speech. Hvala vam lijepo na vašem izlaganju. Bilo da ste zanimljivo. dakle, čuti tu stranu potražnje koja traži određenu fleksibilnost u Europskoj poslovnoj zajednici, a ne nužno samo velika poduzeća. Sljedeći govornik je zastup, gospodin Magi predsjednik odbora Estonskog elektropoduzeća i opskrbe plimunom Elring AS. kako je poduzeće neavisno postalo 2009. godine. Gospodin Veski je prije toga bio zastupnik u Estonskom parlamentu dva saziva uzastopna i također bio ministar financija u Estoniji. Danas također zapravo predstavljate Estonsko predsjedništvo, tako da nam je drago što ste s nama. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Estonsko tržište energije i njegovo otvaranje doista bila uspješnica i želio bih podijeliti s vama neke uvide iz tog cjelokupnog uspjeha. Sa zadovoljstvom mogu reći da se ne radi o čistoj slučajnosti, već o tome da su Estonci vjerovali da je najbolji način da svjetla gore i peći i griju da uspostave funkcionalno tržište energije. Energije tržište e, liberalizirano 2010. kako je Regulativom je određena, 2013. otvorena je za sve potrošače i proizvođače. Ovdje bih želio istaknuti da nije bilo nikakvih izuzetaka za neke zaštićene, povlaštene klijente i tome slično. Svi potrošači dakle, kupovali su električnu energiju po tržišnim cijenama na slobodnom tržištu bez ikakvih izuzetaka. Prednosti liberaliziranog veleprodajnog tržišta energije prešli su na potrošače zahvaljujući stvaranjem Elringove pametne platforme koja omogućava lako mijenjanje dobavljača. Ok. That's, that's it is. That, uh, those I ovdje možemo vidjeti da stopa promjene dobavljača je bila 38% od otvaranja tržišta i stvorila je oštru konkurenciju između dobavljača i naravno smanjila trenutnu maržu prodajnu koja je trenutno 0,18 eurocenta po kilovat satu. Potrošači mogu kupovati energiju po spot cijenama I sve to, kao što je pokazano, je se pokazalo za rezultat imalo ono, niže cijene električne energije. Postoji velik broj argumenta o tome da su regulirane cijene bolje od cijena slabodnih tržišta, no naš primjer pokazuje zapravo da liberalizirano tržište doista stvara prednosti za potrošače. Digitalizacija estetskog tržišta energije uz punu liberalizaciju je prednost i direktno prenijela na potrošače energije. Ti koraci zajedno sa korištenjem pametnih mjerača zapravo su stvorile najučinkovitije maloprodajno tržište energije u Europi. Poštovani zastupnici, na centar Data Hub za jednu zemlju je dobra stvarno nije dostatna da moći potrošače kako bi mogli postati aktivni dionici na tržištu. Elring je tu učinio sljedeći korak dalje stvarajući pametnu platformu EstFeed koja povezuje i stavlja na raspolaganje struju, plin i u trenutno pilot fazi imamo i podatke o centralnom grijanju i podatke iz vanjskih podataka, primjerice o energiji, o potporama tržišnim ili o vremenskim prognozama. Dakle, za kontrolu podataka koristimo vrlo sigurnu platformu državnu estonsku koja se koristi za sve usluge estonske javne poput poreznih prijava, parlamentarnih izbora i sl. I u razvoju energetskog tržišta, daljem razvoju kroz digitalizaciju tržišta, Smatram da moramo biti hrabri i ambiciozni usporedbi sa trenutnim paketom za čistu energiju kako bismo bili još učinkoviti u našem energetskom tržištu Europske unije. Prije svega, naglasio bih to da upravljanje podacima mora postati real time. Za to je nužno stvarno mjerenje energije potrošene. Primjerice, brojila u mom domu trebali bi pokazivati stvarnu trenutnu potrošnju na temelju informacija koje dobivaju iz središnjeg centra. To je ključno za uspostavu razmjene podataka unutar Europske unije i uspostavu standarda. Nije nam potreban jedan centar, nužan jedan centar za cijelu Europsku uniju, već možemo imati u pojedinim državama članicama centre koji mogu međusobno komunicirati i sa pojedinim uređajima i brojalima domovima. To nas dovodi do još jedne teme. Potičem parlament da ozbiljno razmotri u razdoblju kada se radi o čistom paketu energije, o neutralnosti distributera i odvajanju od pitanja koja se tiču trgovine. U Estoniji smo odvajanje od plina i struje iz vertikalne integracije doveli do razvoja učinkovitog tržišta energije. U budućnosti u energetskom sistemu imat ćemo manje energije i više podataka i u tom kontekstu važno je odvojiti operatere, distributere od onih koji se bave opskrbom i to u potpunosti. Nadalje, dalje integracija energetskog tržišta zahtjeva dobro organiziranu razmjenu podataka preko granica, ovako je nacionalno skladištiti podatke u nacionalnim centrima, no regionalni ili granična razmjena bi trebala biti zajamčena i za malo prodajna tržišta, a ne samo za integraciju veleprodajnih. I za kraj trebali smo prijeći sa različitih tržišta na jedinstveno tržište energije. Primjerice cijena plina i struja bi trebala biti određena za potrošače, tako da u budućnosti ne moramo govoriti o različitim tržištima za struju ili plin, već u jedinstvenim prekograničnim e, tržištima koje će međusobno si konkurirati na potpuno liberaliziranom tržištu energije. je dakle, jedno tržište energije koje integrira različite izvore energije i to e, u real time kako bi se svi podaci prikupljali u centre i opunomoćilo se proizvođače, potrošače i učinilo ih jednakim dionicima na europskom tržištu energije. Hvala. For your speech and your remarks. Uh, Puno vam hvala na svim ovim primjedbama. Eto, e, naš odbor zadužen je ne samo za energetsku uniju, već i za digitalnu uniju. A u vašem govoru ste govorili o objema temama. Naravno, želimo li biti jako učinkoviti u budućnosti, moramo razviti kako energetsku, tako i digitalnu uniju. U ovom prvom dijelu saslušanja treći govornik je dr. Neuhoff. Dr. Karsten Neuhoff, profesor za energetske i klimatske politike na eh, Tehnološkom sveučilištu u eh, Berlinu. On je autor e, četiri e, knjige i ima mnoge publikacije u znanstvenim e, časopisima. Dakle, četiri knjige je objavio koje su vezane za klimatske politike i energetiku. Vi ste, profesore, vrlo aktivni u radu E, sa i suradnju u državama članicama i u Europskoj komisiji e, na po pitanju različitih istraživanja. U svakom slučaju e, rado ćemo sada čuti vaš govor. hvala lijepa na vašem pozivu. Za početak ću vam pokazati jednu sliku i nakon toga više toga što iz toga proizlazi. Vrlo često kada govorimo o potrošnji energije, često govorimo o električnoj energiji i e, koliko kućanstva troše. U e, Njemačkoj primjerice troši se najviše za e, u kućanstvima za grijanje, a u slična proporcija u industriji je između električne energije, ugljena i plina. U rudarstvu se e, taj e, miks malo mijenja, dok kad govorimo o prometu, tu se više toga bazira na nafti. E, zašto to govorim? Ako želimo trošiti manje u inozemstvu za energente i taj novac moći posvetiti potrošačima, moramo paziti e, da koristimo električnu energiju. Ali sada dobivamo e, energiju i putem nafte i putem plina i putem ugljena. E, međutim, kako bismo ostvarili naše ciljeve, oni koji su sada u kućanstvima E, čisti korisnici električne energije morat će postati proizvođači kako bi mogli se odazvati na određene potrebe u potražnji. A ako želimo koristiti više sunčeve i vjetroenergije, sve će ovisiti o većoj fleksibilnosti. Svi dionici su zato pozvani da budu fleksibilni, uključujući i potrošača. To će biti korisno za ovu e, e, za cijelu situaciju. I jako mi je drago ovaj e, primjer potrošača. I mislim da sam prvi put čuo zato u Poljskoj. Moramo misliti na električnu energiju baš na način kao da gledamo na poljoprivrednike koji na svojoj zemlji e, uzgajaju različite plodove i sami ih i jedu i prodaju. Dakle, ako e, kućanstva mogu osim zadovoljavanja vaših e, vlastnih potreba fleksibilnost imati da prodaju to industrijskom sektoru. I e, potrebno je dakle da fleksibilnost postoji kako bi cijeli sustav učinkovito funkcionirao. Lokalne energetske zajednice bi zaista trebale privući potrošače i e, moramo tražiti da potrošači sudjeluju i uključuje se u jedan veći sustav što bi zapravo trebao biti dio kupne vizije. Sada e, zapravo se bavim sa dvijema područjima. Jedno jest malo prodaja i maloprodajna konkurencija. Vi ste sada govorili o primjeru Estonije. E, moram reći da malo prodaja nije tako uspješna Eta, najbolji su oni gdje ima najviše deregulirano tržište, a to je u ovom času najbolje u kraljevini. A na drugom mjestu se nalazi Njemačka. A ono što je dobro u Jednoj kraljevini je da oni imaju nadzorno tijelo koje je jako kvalitetno. E, slična je situacija u Viktoriji u Australiji gdje e, se može koristiti dio onoga što se proizvode. I naročito se pozitivno odražava kod ljudi koji su energetski siromašni ako su promijenili operatera. U jednoj kraljevini ustanovljeno je da su najsiromašniji u energetskom e, sustavu oni koji nisu u posljednjih nekoliko godina promijenili operatera. Dakle, to je nešto što se mora istražiti jer smatraju da oni koji nisu dugo promijenili operatera plaćaju se ukupno 2 milijardi funti više. A oni e, zato smatraju da oni koji e, promjene e, koje imaju e, maksimalne cijene u budućnosti, dakle ta vrsta ugovora, e, ne znamo još kako će se to odraziti. I bilo bi dobro da potrošači i mogu ići na ugovore koji bi trajali jedne do tri godine jer E, moramo omogućiti dakle da je to dobro e, i podobno za e, potrošače, a da pritom ljudi ne plaćaju penale ako mijenjaju operatera. Sve to naravno ovisi i o tome kolike su cijene električne energije u određenom času. Dakle, da dinamično određivanje cijena e, moguće je kako e, kada lako možete mijenjati operatere, tako i u situacijama poput one koja vlada u Španjolskoj gdje su cijene standardizirane. E, potrebno je da treće strane i potrošači učine nešto kako bi se E, moglo mijenjati e, operatere. Maloprodajne tvrtke su najgore vjerojatno i sigurno neće biti one koje će pomoći o dinamizaciji e, tržišta. I trebalo bi dakle imati E, ugovore koje će koji će biti kvalitetni i pogodni za potrošače. I e, moramo gledati tko će to nadzirati. Međutim, treba vidjeti na koji način se ta fleksibilnost može prodavati na tržištu. Sada bi Europska komisija trebala biti ta koja postiče tržišta da budu fleksibilna, ali treba dakle ovlastiti operatere na tržištu i potvrditi da su njihovi proizvodi fleksibilni i za male potrošače, baš kao što mogu biti fleksibilni za jako velike industrijske potrošače. Zaključno mogu reći da prelazak sa e, sustava gdje bi potrošač postao aktivan je e, ključno. U nekim zemljama to može biti malo prodaja, međutim e, u većini zemalja vidimo da će mnogi e, koji mogu unijeti fleksibilnost biti zapravo oni e, koji će ući u međusobnu konkurenciju. Mislim da je to zapravo najvažniji aspekt svega. Dobro, sad bih zamolio kolege, prije svega u ime klubova zastupnika da uzmu riječ, a također molim vas da ne govorite duže od dvije minute kako bismo pružili mogućnost našim gostima da daju odgovore na pitanja. Na kraju sesije s pitanjima i odgovorima. Prije svega u ime EPP-a i izvjestitelj Krištijan Zgarinš. Hvala vam lijepo, zahvaljujem panelistima, <clears throat> bilo doista zanimljivo saslušati ih i vidjeti na koji način konkurencija je potrebna na tržištu, kako snižava cijene, što smatram da je jedan od osnovnih ciljeva paketa i koji moramo još dodatno naglasiti. Samo par pitanja kao pojašnjenje prije svega e, pitao bih gospođu Tis. Rekli ste da biste nešto mogli više reći o ukupnom pristupu za sporazume. A drugo pitanje gospodinu Neuhofu Ako sam vas dobro shvatio, tvrdite da zbog toga što su potrošači u velikom broju tržišta nisu sofisticirani u smislu pristupa informacijama, da je možda bolje ne imati regulirane cijene zbog toga što je to slučaj u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Dakle, na taj način u krajnjoj liniji su cijene same veće. No, čini se da e, logika nije baš čvrsta kako doći do te promjene ukoliko ne tražimo neregulirane cijene. Dakle, činilo bi se da tu moramo tražiti dvije stvari istodobno i to mi se ne čini kao argument protiv nereguliranih cijena, već argument za opunomoćenje potrošača da iskoriste mogućnosti i stvore potražnju. Jer to vjerujem da smo čuli i od gospodina Veski Magija, da na estonskom tržištu potrošači imaju pametna brojila i konkurencija je takva da se cijene time snižavaju. To smo vidjeli i u susjednim zemljama poput Latvije. Dakle, zanima me možete li nešto više reći o tome, da li sam vas razumio dobro ili nisam. Hvala. On behalf of SND. U ime SD, gospodin Hvala lijepa. Dopustite mi da naglasim koliko je važno da e, sa da potrošač postane proaktivan potrošač, da on postane e, puno aktivniji dionik. Zaista mislim da je to bitno. Ako dakle pređemo na aktivnog potrošača jasno će biti potrebno da se same mreže preoblikuju. Što mislite koliko će to koštati? Jeste li možda načinili e, studiju gdje ste to proučili bilo za Njemačku, bilo za neku drugu zemlju? Možete li nam reći koliko će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 Međutim, sve to ovisi o e, kapacitetima koji se mogu pružiti. Ja sam inače izvjestitelj u Sijeni za dio koji se odnosi na energetiku i govorio sam i sa ljudima koji rade u, e, na prenosu električne energije ta e, mreža zapravo je stalno preopterećena jer se e, kapaciteti stalno mijenjaju. Vrlo često potražnja e, i pristup je nešto što kod konkurencije nije uvijek jasno riješeno. Nije točno da je uvijek dolazi do snižavanja cijena. Zato što postoji e, puno mogućnosti da u toku dana se potražnja bude bilo jako velika, bilo mala. Što možete napraviti da bi se pravilno postupilo protiv takvih e, da bi se nekako reguliralo te velike razlike u potražnji. Kako bismo dakle to mogli definirati i izbjeći ono što se dogodilo u Velikoj Britaniji? Isto tako zanima me nije li, nema li tu nešto možda što nedostaje? Ja sam inače stručnjak za informatiku i dosta toga razumijem. Međutim, Postoji jedna stvar koja e, me zanima i koju ne znam. Imamo li dovoljno mogućnosti skladištenja i neće li nam trebati nove tehnologije e, e, koje će imati dakle dovoljno velike baterije i koje će omogućiti da se to riješi. Zastupnica Zahvaljujem na zanimljivim izlaganjima. Zanima me, možda to pitanje koje mogu putiti svima. Čini mi se da ono što je proizašlo iz vaših izlaganja je da opunomoćenje potrošača uvelike ovisno o informacijama koje oni imaju na raspolaganju. Dakle, ako ne dođu do informacija, ne mogu donijeti odluke i izbore. Pa se postavlja pitanje da li je doista to izvedivo bez pametnih brojila. Dakle, da dobiju raspoložive informacije za informiran izbor. Dva posljednja govornika smatram da zapravo su donakle sukobljene njihove argumentacije. Čak i ako se tržište liberalizira, a potrošači nemaju informacije potrebne, tada neće doći do promjena dobavljača. No, estanski primjer pokazuje da postoji mnogo promjena između dionika jer postoje stvarne mogućnosti izbora. A što se tiče cent, podatkovnih centara, moje pitanje da li oni također pokazuju, da li se može napraviti, da oni pokažu u kojem se izvoru energije radi za struju koja se proizvodi i stroši. I kada je gospodin Magi rekao da razmjena podataka prekogranično je nešto čemu moramo težiti, koliko daleko smatrate da smo još od te točke? Hvala. Zahvaljujem Kaja. U ime zelenih, gospodin Turms. Hvala Ako sam dobro shvatio, sudjelovanje pojedinih klijenata visit će o algoritmima i o ukupnim iznosima. Održana je jedna radionica prošlog petka i onda je rečeno da ovako objedinjavanje podataka treba kažnjavati jer se čini da se nanosi velika šteta sistemu. Dakle, meni se s druge strane čini da se tu pokazuje, da dolazi do mogućnosti da se okupi pojedince, a s druge strane da dođe do sistemskih prednosti. Dakle, možda biste malo konkretni ovdje mogli biti. Da li bismo trebali kažnjavati takvo podnašanje ili bi trebali to unaprijediti zbog bolje konkurencije. Gospodin Veski Magi, svidjelo mi se vaše izlaganje gdje ste rekli jednu stvar koju smatram da je poprilično revolucionarna, ne znam jesu li to drugi primijetili. Rekli ste da distributivni operateri u sistemu moraju biti 100% neutralni, što znači da moraju biti potpuno nevezani. Da li ste svjesni da 75% cijele distribucijske mreže u Europi posjeduju možda 8, 9, 10 poduzeća, ne više od toga. Osobno također imam čudan osjećaj da ukoliko ne dođe do striktnih pravila za odvajanje, da dolazi do opasnosti da se stvore novi monopoli ili pak oligopoli. Možda biste mogli malo otvorenije gospodine Magije, reći zbog čega smatrate da im je ovakvo odvajanje u distributivnim sistemima nužno. Hvala. Hvala vam lijepo. Sljedeći riječ u ime Gua ima gospodin Kohliček. paní kolegyni, jejímu optimistickému. Hvala lijepa. Veliki potrošači su uvijek oni koji su jako uređeni i e, to je uvijek e, tako. Jer sam radio u toj industriji i ako nemamo jako jasna pravila, onda e, to nije dobro za tržište. E, možda je u redu da je estonijesko tržište e, fragmentirano, dakle nije regulirano tržište. Međutim, cijela Estonija mažna je od Praga ili od Belgije. I tu je možda lako riješiti neki problem. E, međutim, na velikom tržištu to može imati katastrofalne posljedice. Vi govorite o maloj prodaji, maloprodaji, ali ništa ne kažete o tome kako to izgleda sa stanovišta proizvodnje. I sve se mora raditi e, smjerom. I još nešto, kakva E, koncept imanja rezervi je zapravo u srži ovakvog e, većeg koncepta. Još nešto kako treba biti, kako treba zvati međusobna povezanost. E, to je nešto što smo mi za sada uspjeli izbjeći u Češkoj, jer inače to može dosta visokih cijena. Mislim da a njemačko tržište da nije povezano s francuskim i češkim, da bi bilo u kolapsu. I zanima me zašto želite da e, se na tržištu nema te e, petlje, te vezanosti. Po, e, a, oprostite kolege, vidim da se velik broj vas javio za riječ, pa vas molim da ne govorite dulje od jedne minute. Najprije kolega Benson. Hvala vam. To je bio komentar naše treće govornice, gospođe Cis. Čuli smo nešto o ponumoćivanju potrošača. Svaki pojedini potrošač vidimo da sudjeluje u dinamičnim cijenama, ukoliko želimo da potrošači iskoriste prednosti kojim se otvaraju, doista moramo račune za energiju, što znam da je u nacionalnoj nadležnosti, učiniti prihvatljivima. Vjerujem da većina zemalja ima račune koji su neshvatljivi potrošačima. Jednostavno smo uključeno cijeli niz naknada, nadoplata, poreza i sličnih informacija koje dobivamo na računima. Imate li kakav prijedlog kako je moguće tako nešto minimizirati? Hvala vam lijepo, zastupnica Werner. Da, srčno hvala, predsjedniče. Vi ste, gospodin vi ste možda premalo govorili o temi tarifa za struju i segmentiranju tržišta jer neki profitiraju od e, niskih cijena, a dok velike plaćaju možda i prevelike cijene za struju. Postoje li neka istraživanja ili tih dinamičnih ugovora i postoje li uopće dinamični ugovori i jeste li imali iskustava s tim. I drugo, što se tiče ovih e, proizvođača koji su istovremeno potrošači, kako oni sudjeluju u mreži? To je također pitanje koje se postavlja dakle, sudjelovanja u troškovima mreže. Zatim moje pitanje o agregatorima. Za mene je to relativno nova tema, no vidim u tome veliku šansu. Pitanje koje se postavlja jest da postoje agregatori koji su novi i stari na tržištu. Gdje je zapravo tu šansa za fleksibilnost mreže? Zahvaljujem zastupnica Vera. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Mnogo puta slušamo o fleksibilnosti i konkurenciji potrošačima. No jedinstveno energetsko tržište je nešto što je krovno svemu tome. Dakle, kako bi to sve moglo biti ostvareno, potrebne su nam e, te autoceste, ako tako možemo reći, koje povezuju pojedina tržišta. U suprotnome, uz sve granice, tako nešto nije izvedivo. Postoji velik broj zemalja, ne samo Portugal i Španjolska ono, na Iberijskom poluotoku koji imaju ozbiljne probleme sa mrežom i poveznicama. Imamo ciljeve 2020. no to nije dovoljno, njih ćemo teško ostvariti, a razlog za to je da nacionalna tržišta, kako bi bila povezana, Jednostavno su razlike prevelike, a troškovna učinkovitost i procjene toga s obzirom na različite izvore energije i na to utječe. Pogledamo Španjolsku i Francusku i koliko su one međusobno različite. To je dakle jedan od problema kako biste tome pristupili, jer to je doista temeljni problem. Tu imamo nacionalne interese na različitim tržištima. Zastupnica Van Bremt. Hvala. Samo jedno općenito pitanje, prvenstveno možda gospodin Lehov i gospođi Tis, oboje ste spomenuli buduće tržište sa potrošačima aktivnim i mi se svi radujemo takvom razvoju događaja, to podržavamo, no brine me da će to isto tako podijeliti domaćinstva na ona koja imaju pristup i mogu stvarati svoju vlastitu obnovljivu energiju, jer to je doista velika financijski intenzivna e, zahvat za komačinstva. I ako to povežemo sa činjenicom da je moguće višak struje ponovno vratiti u elektroenergetsku mrežu, to je dakle vrlo ambiciozno i dobro, no 20, 30, 40 posto, ovisno različitim državama članicama, naših domaćinstava neće imati kapital za tako nešto i njima će zapravo samo preostati skuplje mreže i skuplje cijene na tim mrežama. Moje konkretno pitanje je kako možemo to riješiti, kako možemo promijeniti prijedlog o dizajnu samog tržišta kako bismo došli do jednakog pristupa za sve. Dakle, da podržimo ovu revoluciju obnovljive energije do koje dolazi, koja je je pred nama, ali pobrinuti se da to bude pristupačno svime. Kako promijeniti oblik tržišta za tako nešto? Hvala, zastupnik Škrlic. Hvala vam, dva, tri kratka pitanja. Spomenuli ste digitalizaciju energetskog sektora kao jedan od najvažnijih dijelova i tu se u potpunosti s vama slažem. Na prošli tjedan raspravljali smo u Strasburu o europskim standardima. Čini mi se da se još uvijek sučavamo sa problemom interoperabilnosti otvorenih standarda, ne samo na razini domaćinstava, već cijelih sistema. Čini se da tu još uvijek nije moguće pronaći šira rješenja za pametne mreže. A druga stvar što se tiče opunomačenja potrošača, U državama članicama imamo različite faze uvođenja pametnih brojila. Kroz pet godina u nekim državama članicama još uvijek ćemo imati mehanička brojila na određenim tržištima, dok ćemo u drugim imati visoko tehnološke pametna brojila koja omogućavaju potrošačima aktivnije sudjelovanje na tržištu. Hvala. Hvala lijepa kolega. E, htio bih zapravo dodati e, da dok sam slušao prva dva govora da me e, malo brinulo da nisam čuo zapravo tu riječ proaktivni potrošači. Srećom u trećem govoru e, čuli smo da bismo trebali preći na više tih proaktivnih potrošača, pa mi je to bilo puno draže čuti. E, gospođa koja predstavlja udrugu pametnih e, nepotražnje, e, moram pitati je li to udruga velikih proizvođača električne energije i e, potrošača, dakle aktivnih potrošača. A i jeste li vi možda utjecajni ili možda biste vi mogli i postati tako aktivni pa da se čak bore protiv tih proaktivnih potrošača. A large number of questions. I'll try to be as fast as I can. Hvala lijepa. E, čuli smo puno pitanja, ali pokušat ću odgovoriti na većinu njih i možda ih objediniti. E, najprije agregatori i treće strane. E, gospođi Werner mogu reći da oni mogu biti različiti i da imaju biti različiti ulazak na tržište. Ono što smo vidjeli kako u svijetu, tako u Europi jest da kako bi se imalo dinamično tržište da je potrebno jedno i drugo. Jer već postojeći proizvođači na mali, maloprodajni E, ne tvrtke, oni nekako već posluju u, e, u, e, na uobičajen način i moramo vidjeti naročito na jako konkurentnim maloprodajnim tržištima kako se ovaj efekt može vidjeti. Što se pak tiče koristi sada, Radi se o onim brojkama koje sam ranije pokazala. Godišnje se uštedi 25 milijarde eura i isto tako gleda se na visinu maloprodajnih cijena. To je uglavnom došlo zahvaljujući tome što su agregatori ušli na tržište i što je uvedena fleksibilnost e, za potrošače. Ono što je važno je da agregatori mogu imati pristup tržištu, a da pritom ne moraju pregovarati sa e, opskrbljivačem koji je već na tržištu. Naime, morali bismo imati standardni pristup e, ulaska na tržište kako veliki već prisutni operateri, odnosno distributeri električne energije ne bi bili u konkurenciji sa e, malima e, i spriječili mozak na tržište. E, Nadalje, vezano za pitanje gospođe Kalas u jednoj kraljevini, trebamo imati standardne okvire e, gdje bismo morali napraviti korekcije za onog opskrbljivača e, na kojeg se to odnosi i koji bi morao dobiti naknadu za energiju koju je proizveo, ali koju ne može prodati i ta naknada mora dolaziti iz različitih, može dolaziti različitih strana. E, to mogu različiti malo prodajni e, distributeri e, zajednički pokrivati, to mogu biti i potrošači i zapravo to se može riješiti na različite načine, ali trebalo bi se riješiti na jedinstven način, kako se ne bi rješavalo od slučaja do slučaja između onih koji su već na tržištu i onih koji na tržište pokušavaju ući. E, pitanje Kalasa je li informiranje moguće bez pametnih brojača? Ne, kao niti e, mnoga vrste e, plaćanja i odnosno dinamike cijena. Dakle, nužni su pametni, pametna brojila. Pitanje gospođe Van Brent. E, da li e, možda ovime ne dijelimo one koji imaju pristupa tome i oni koji nemaju? potrošač koji unosi fleksibilnost u sustav omogućit će da se troškovi sustava cjelokupno smanje i to za sve. A tržišno natjecanje više među aktivnim potrošačima i, e, i e, onim velikim proizvođačima električne energije. Dakle, proaktivni potrošači, e, oni unose e, novine u sustav i tu postoje e, tržišno natjecanje s velikim igračima. Ali moramo reći da postoje različiti potrošači fleksibilnosti i oni se međusobno natječu. E, ali to je e, za sada na tržištu potrebno je tržište je za sada takvo. A onda će jednog dana oni postati ne samo oni koji opskrbljuju energijom, odnosno koji proizvode energiju, već će možda i sami moći opskrbljivati tržište, no to će u velikoj mjeri ovisiti o njima. jako puno toga. Ovisit će o načinu na koje će e, se tržište regulirati. Tu se javlja i pitanje monopola i jesu li oni proaktivni proizvođači e, ti koji e, i kako mogu koristiti i imati pogodnosti od toga. A sada je fleksibilnost jako potrebna. Neki recimo trebaju svega malo ili ništa energije u jednom času, ali jako puno u trenutku kad im je potrebno. Što mi se ovdje pokušavamo organizirati? Pokušavamo podstaći e, proaktivne e, proizvođače e, tako da oni sve više ovim sustavom e, rade samo za sebe. Ali mi bismo zapravo htjeli ili trebali htjeti postići e, postići suprotno da oni imaju sve informacije i da ih proizvode kada je to najviše potrebno e, kako bi to bilo na dobrobit svima. Sadašnji postupak može dovesti do upravo suprotnog efekta od onoga koje želimo. I pitamo se jel mi privlačimo potrošače da aktivno uđu na tržište ili pak ih tjeramo i oni jednostavno žele proizvoditi onda sami za sebe. Dakle, jako je važno slati ispravne poruke, dati, staviti raspolaganje mnoge modele jer u protivnom će to i ekonomski biti manje interesantno i sasvim manje pravedno. Hvala lijepa, gospodin Veski Magi. E, hvala lijepa. Ja sam pitanja podijelio u četiri kategorije. E, najprije općenite pitanja o načinu na koji je oblikovan sustav E, električne energije od proizvođača, distributera do potrošača. A sada vidimo da su i potrošači i e, oni koji proizvode električnu energiju e, na jednakoj razini sudionici u tržištu. I mi ne želimo, dakle, smanjiti i na taj način regulirati proizvodnju električne energije, već mi zapravo stvaramo sustav koji će odgovoriti na potrošnju. I e, moramo e, razmisliti kada stvaramo nova tržišta, moramo e, dakle uzeti u obzir kako se proizvodi struje i kako se ono prenosi. Pitam se što sve ovo u stvarnosti znači za električne mreže. U Estoniji smo započeli s pilotom, pilot projektom o odgovorima na potražnju i reguliranje te potražnje vjerujemo da ako možemo regulirati proizvodnju, da možemo imati e, bolju funkcionirajuću i sustav i da nećemo morati investirati toliko u prijenos energije. Sa stanovišta ulaganja zaista mislimo da bi novi tržišni model mogao e, pridonijeti boljitku potrošača. Drugo, drugi paket vezan je za upravljanje podacima. Zaista je važno znati kako stvoriti učinkovit način reguliranja podataka. Naravno, prvo su nam podaci potrebni, potrebna su nam pametna brojila koja će davati e, pouzdane podatke u e, centre sa podacima. Ali moramo napraviti i korak naprijed i to u paketu o čistoj energiji. Mi e, stvaramo i platforme za razmjenu gdje možemo omogućiti integriranje različitih izvora podataka u jedan jedinstven. A treće, kada ova vrijednost dođe do potrošača i e, onda moramo moći shvatiti E, kako sve izgleda i zato je važno imati standardizaciju kako bi svi centri mogli biti na jednoj platformi na kojoj će se razmjenjivati. A kako ja znam koliko struje ili plina trošim, e, dovoljno je da e, odete na internet na vlastiti račun i da vidite koliko trošite. Iz kojih izvora dolazi ta energija i e, koliko ona košta. Dakle, e, transparentnost je ono što je najvažnije. Morate moći uspoređivati. Uspoređujte sa susjedom ako e, on živi u sličnom vrstoj kuće i ako trošite dva puta više nego li vaš susjed, iz toga možete zaključiti da zaista nešto nije u redu i trebate razmisliti o tome da promijenite način ponašanja, odnosno potrošnje. Nadalje, čuo sam dosta pitanja o neutralnosti e, sustava E, odnosno mreža e, operatera i prenosa e, i distributera. Mogu vam dati estonski primjer. Trenutno uvodimo pametna brojila za plin koja su obvezna. A isto tako za plin želimo moći očitavati na daljinu. I e, to isto vrijedi i za očitavanje brojila. U Estoniji uglavnom većina toga jest u rukama najvećeg distributera u Estoniji. A drugi su rekli ne, ne volimo da e, se koriste ta pametna brojila jer možda taj veliki e, distributer zna zato za sve podatke o potrošnji i to onda daje krivu prednost na tržištu. Dakle, ono što na tržištu uvijek treba postojati je povjerenje u to tržište a nadalje trebaju nam različiti arbitri među pojedinim izvorima energije. Nažalost, mi nismo jako daleko došli u Estoniji. Pokušavamo sada u Estoniji doći do toga da postoji tržišno natjecanje između korištenja plina i struje. Dakle, e, pokušavamo to e, integrirati, pa barem mogu znati koliko plina trošim, koliko struje trošim, znam koliko centi plaćam po kilovat I onda e, moram vidjeti hoću li promijeniti opskrbljivača ili ne, ali naravno cijena nije jedini parametar. Hvala lijepa. Pa ja ću započeti s ovim pitanjem e, konkurencije u maloprodaji. Moje tumačenje je da na početku e, u početku na tržištu maloprodaje postoji relativno velika e, konkurencija izgubiti 10 ili 15% potrošača je zapravo relativno bolno i e, monopolisti su e, zaključili da mogu zadržati 70% i zadržati cijene kakve imaju. No kada jednom izgubiš 20% onda se može dogoditi da te cijene krenu i prema gore. Ja nemam definitivni odgovor, no smatram da trenutačno E, ne, ne možemo. Europski okvir zahtjeva e, da se e, uredbe o cijenama u maloprodaji fleksibiliziraju. Možda bi države trebale to istražiti i onda umjesto da se ovdje da neka snažan stav i strog čvrst stav o tome treba to možda testirati i vidjeti koji okvir je možda naj optimalniji. Što se tiče agregacije, agregatori imaju dva cilja. Jedan je da se angažiraju sa potrošačima i to je, mislim, treba pronaći pravi trenutak za to, pravi trenutak u kojem ćete ponuditi te agregirane usluge. No, trenutačno ono što nam treba je drugi element. Vi kao agregator trebate i imati različite mogućnosti i fleksibilnosti kako biste agregirali tu fleksibilnost u proizvod koji možete prodati na tržištu. A to je eh, ta eh, barijera za ulazak na tržište koja e, će onemogućiti nekom e, malom da e, na isti način ponudi istu fleksibilnost. Znači, treba koristiti ekonomiju razmjera svakako, to je izosno, no moramo osigurati da i tržište vele prodaje bude otvoreno i onim malima, tako da i oni mogu ponuditi fleksibilne aranžmane, pa kako bismo imali više proizvoda koje će ciljati na potrošače na ovom području. Dakle, ovakva fleksibilnost smanjit će troškove distribucije e, operativnih sustava. Mi u cijelosti koristimo istu infrastrukturu električne mreže. Mi ćemo s vremena morati više ulagati jer ćemo imati e, više struje nego e, plina ili nafte u sustavu, no koristit će ovakvu fleksibilnost. Mi možemo koristiti te mreže što je učinkovitije moguće i ograničiti iznos dodatnih ulaganja pametnim gospodarenjem sustavom. U nekim područjima osobito u toj interakciji DSO-a i TSO-a trebamo raditi na tome kako definirati dalje te protokole, a treba to učiniti što ranije kako bismo imali standardizirani pristup koji funkcionira i na sučelju između različitih e, subjekata. U ovom slučaju e, potražnja može pomoći fleksibilnosti sustava i trebamo svakako uključiti potencijale tih elemenata. E, I doći ću i do krajnjeg završnog e, pitanja koje je postavljeno o tome kako uključiti siromašnije e, kućanstvo. za mene je to jako bitno. U toj konkurenciji u maloprodaji postoje ljudi koji se pitaju pa zašto odabrati takvu tvrtku kada dobivaju u konačnici istu uslugu. No, e, kada govorimo o ovakvoj fleksibilnosti, možda e, trebamo imati na umu interes ljudi, oni koji su zainteresirani za takvu konkurenciju u maloprodaji. Osim toga, moramo imati na umu da postoje ljudi koji E, da im postoje ljudi koji ne, možu, ne mogu iskoristiti ove instrumente fleksibilnosti i primjerice e, u Ujedinjenoj kraljevini su svi programi fleksibilnosti usmjereni upravo prema siromašnijim kućanstvima i e, na taj način se mogu iskoristiti ti programi fleksibilnosti. A drugi dio je osigurati da ovaj element koji vas brine da neki, neki potrošači su istovremeno proizvo potrošači i e, taj udio usluga koji se naplaćuje na, u njihovim računima i nije tako velik s obzirom na njihovu proizvodnju. Jedno je da se naglaš, naglasi e, funkcionalno tržište. Ako imate e, energetsko tržište, cijena E, koju plaćaju ovi proizvod potrošači i oni će platiti visoke e, cijene ako primjerice je hladan zimski dan s malo sunca. E, u drugo imamo tu i sustav trgovanja emisijama. Ako imamo cijenu ugljika u sustavu koja odražava tu vanjsku dodanu vrijednost, onda je možda potrebno uložiti manje sredstva u taj sustav s druge strane. Treće područje koje sam imao na umu, možda se ponavljam opet, opet je to taj engleski pristup, znači pristup Ujedinjenoj kraljevini, podrška siromašnim e, kućanstvima, korištenje energetske učinkovite, učinkovitosti da se osigura pristup energetskom tržištu za ove ranjivije siromašnije skupine, a to e, time se omogućava i pristup trećim stranama i stvaranje proizvoda koji neće biti rizični, već će biti dobar prijedlog i za manje kućanstva. Hvala. Pa evo, gledajući vaše aktivnosti, shvatio sam e, da se e, slažete međusobno, a ako imate neka neslaganja, e, možda biste trebali sad ih iznijeti, to bi moglo biti zanimljivo za nas. Znači, nemojte govoriti s čim se slažete, samo s čim se ne slažete. Pa evo, jedna stvar s kojom se ne slažemo u odnosu na ovo što je magistar Neuhoff e, rekao, u odnosu na maloprodajno tržište i konkurenciju na maloprodajnom tržištu. Ako e, govorite o otvaranju tržišta, i potrošači su u početku vrlo aktivni i mijenjaju e, ponuditelje, odnosno opskrbljivače, no ono što je bitno jest da redefiniramo kako gledamo na tržište. Mi se moramo pomaknuti sa tržište električne energije na tržište energetike. Dakle, moramo sagledati energetsko tržište u cjelini gdje se različiti e, izvori energije međusobno natječu. I ako gledate na to na taj način, onda postoji i mnogo više konkurencije i to je mnogo atraktivnije e, potrošačima koji su istovremeno opskrbljivači energijom jer su potencijalne ekonomski benefiti i ekonomske koristi mnogo veće. Ako pokažem estonski e, prijedlog zašto znači te taj switch rate nije tako visok e, više, to je zato ako su vam marže tako male 0,18 centa po kilovat satu, a vaš ugovor je i onako fiksiran e, sa cijenom, i tko god vam pruža energetsku uslugu može naplatiti samo tih 0,18 e, eurocenti, onda stvarno nema smisla mijenjati energetskog e, dobavljača. Uopće nema smisla uložiti taj trud. Tako da taj tržišni redizajn i način kako gledamo na tržište, to je vrlo ključna stvar i to nam daje i drugačiju perspektivu na cijelo tržište u Europi. Hvala. Hvala. Koliko sam shvatio neka druga neslaganja možete i riješiti međusobno. U svakom slučaju zahvaljujem vam. E, e, ispričavam se, čak kasnimo 15 minuta. Možda u sljedećem panelu možete postaviti slična pitanja. Veliki aplauz za naše goste, govornike. Ovo je bilo izuzetno zanimljivo, zahvaljujem. Sada imamo drugu sesiju jačanje suradnje na razini Unije i regionalnoj razini i jačanje mehanizama kapaciteta. I tu imamo doktora Alberta, Albrehta Šlajha koji je u 2017. 13. zapravo predsjednik energetskog odbora Bavarske industrijske udruge, a to je krovna organizacija poslovne zajednice u Bavarskoj. Dr. Šlajh je također e, glavni direktor Rhein-Main-Donau AGA u Minhenu, ali danas je dr. Šlajh ovdje u svojem svojstvu kao predsjednik energetskog odbora. Dr. Šlajh, imate sedam minuta bez nekih drugih e, posebnih e, uvoda s moje strane. Evo možete odmah započeti sa svojim govorom. Srčna hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Vi znate da je Njemačka postavila dva, dvije važne zadaće, a to je e, energetska e, promjena i izlazak iz e, nuk nuklearne energije. E, to je za Bavarsku e, jako važno jer e, je tu u doista velikom postotku postala ovisnost o nuklearnoj energiji. Ovaj grafikon pokazuje, ovaj gornje, gornja linija pokazuje gornje opterećenje koje moramo osigurati. Vidite svjetloplavo, plavo i zelene dijelove ovih stupaca. Te boje E, su zapravo e, nuklearna energija, fosilna energija i obnovljiva energija. E, Sukcesivnom ukidanjem svjetlo plavih izvora energije do 2022. i 2023. vidite kako se povećaju ovi sivi dijelovi tih stupova, šatirani i točkasti i sivi, E, koji se odnose za planirane nove e, elektrane. No te nove elektrane su i dalje e, prilično upitne. Ono što je potrebno je izgraditi nove plinske elektrane i no, zbog cijena električne energije to nije baš vjerojatno. Znači taj rup, rupa između 2020. nadalje koja nastaje praktički bi trebala biti pokrivena e, svim tim novim e, postrojenjima, no čini nam se to vrlo nerealno. E, to znači da nećemo moći izaći bez novih mehanizama kapaciteta. Što se tiče tih mehanizama kapaciteta, komisija predviđa određeni broj e, uredaba koje mi pozdravljamo jer jasno kažu kada i kako se mogu koristiti te mehanizmi kako bi se izbjegla iskrivljenja tržišta. No, međutim, upravo zato budući da imamo i pozdravljamo to uređenje tržišta, odlučili smo se e, da e, ne dopustimo elektranama eh, da samo onim elektranama koji ne ispuštaju više od 550 grama CO2 na kWh mogu biti primljeni u taj mehanizam. Eh, tu postoji eh, mogućnost uređenja tih mehanizama na način da se ne vrši diskriminacija i da se postignu odgovarajuće ponude predviđene ograničenje elektrana koje će sudjelovati u tome će poskupiti cijeli sustav. Tema smanjenja štetnih emisija neće se nužno rješavati u ovom kontekstu, već se rješava u okviru trgovanja emisijama. Što se tiče druge regulative gdje se radi o cijeni električne energije je nova konfiguracija cjenovnih zona. Tu pozdravljamo da komisija sa svojim prijedlogom e, uredbe daje jasne e, odredbe u odnosu na takve cijenovne zone, no ono što odbijamo je utvrđivanje nadležnosti za odlučivanje u novoj konfiguraciji tih cjenovnih zona, da to bude isključivo na komisiji, a da pritom nije predviđeno sudjelovanje država članica u tome. Postojeće cjenovne zone imaju e, značajno utjecaj na e, gospodarstvo. E, veće cijene ugrožavaju konkurentnost poduzeća i u konačnici mogu dovesti do slabijeg zapošljavanja i loših gospodarskih odnosa u cijeloj regiji. Znači to su vrlo teške odluke i e, smatramo da države članice moraju biti uključene u to. E, međutim, e, samo države članice dakle, imaju tu potrebnu blizinu E, interesima samih regija i građana istih. Dakle, e, tu imamo i e, mišljenje izvjestitelja koje je pokušao uzeti u obzir i upravo ova razmatranja. Dolazimo i do treće teme, a to su novi regionalni operativni centri, ROCs. Tu također govorimo o sigurnosti sustava na području mreža, no čvrsto smo uvjereni da e, ti ROC-ovi nisu adekvatan instrument za postizanje ovih ciljeva. Nova supranacionalna ustanova koja će preuzeti e, nadležnosti koje su do sada bile na te ima dakle na država članica, stvorit će probleme sa sučeljem u odnosu na odgovornosti nove, novog tijela i nacionalnih tijela. Osim toga, E, nedostaje nam i, i, i blizina e, upravama takvih sustava koji su jako bitni za svakodnevni život. E, u, u, odnosu na su, sigurnost sustava kod TSO-a mi imamo prekogranične europske elemente koji su već u izgradnji e, sustava takozvanih regionalnih e, koordinatora sigurnosti RSC-ova se intenzivira. Znači to je, taj sustav je s jedne strane prikladan za rješavanje pitanja nadležnosti, a s druge strane imamo i pitanja e, učinkovitog iskorištavanja prekogranične suradnje. Hvala. Hvala. Hvala vam na govoru. Mogu li zamoliti tehničare da samo da naše prevođenje stave na malo glasnije jer nije baš dovoljno glasno postavljeno. A sada idemo na drugog govornika, gospođa Tava Konoli koja predstavlja Greenpeace. Gospođa Connolly je provela proteklih pet godina e, kao u, u, u zagovaranju e, europskih politika koje služe udaljavanju od fosilnih goriva i prema obnovljivim izvorima energije. Ona je u Irskoj bila e, zaposlena u nacionalnom energetskom tijelu. Hvala. Hvala vam. Danas bih se usredotočila na jedno od pitanja, a to je plaćanja kapaciteta, što je ključno pitanje za Greenpeace. Sorry. Um, I'll be speaking uh, specific... Dakle, govorit ću o Pitanjem tržišta kapaciteta što je vrlo važno za Greenpeace u energetskoj reformi Europske unije. Prije svega mali podsjetnik konteksta. Za Greenpeace mi želimo tržište električne energije koje će odgovarati Pariškom sporazumu. Ovdje imamo slajdove koji prikazuju neke od uticaja klimatskih promjena u Europi i ukupno izbjegavanje klimatskih promjena više nije moguće, zapravo pokušavamo samo izbjeći najgori utjecaj i klimatske promjene na Europu već utječu. Neki od ovih nedavnih naslova iz novina pokazuju šumske požare na Iberskom poluotoku. Znam da klimatske promjene utječu na produljenje sezone šumskih poružja, isto požara i tako očekuju se više temperature na Arktiku te poplave na, u Francuskoj i općenito valovi toplotnih udara. Za Greenpeace također to znači da je energetski sistem za Europu nešto što opunomoćuje građane energetski govoreći i omogućava im ulagati, sulagati i profitirati od energetskog sistema. To znači da velik broj stvari o kojima se raspravljalo u prethodnom panelu, omogućavanje ulaganja u solarnim panelima u domaćinstvima, općine koje ulažu, ulažu u solarnu energiju, primjerice na krovima škola ili bolnica, hoteli, zatim restorani, postoji cijeli niz dionika koje je moguće u ovo uključiti. Istraživanje koje je naručio Greenpeace, Friends of the Earth's Rescoop, Dakle, Federacija Udruženja za obnovljivu energiju Europe pokazuje da do 2050. preko polovine europskih građana bi moglo proizvoditi vlastitu struju. I to ukupno čini preko polovine struje u Europske uniji. Gdje se danas nalazimo u Europi? Europa trenutno ima pretjerane kapacitete stvaranja električne energije, proizvodnje, dakle to je citat jednog izvješća iz 2015 koji govore da je jednostavno velika, prevelika zasićenost kapaciteta. Dva grafa pokazuju prognozu odgovaranja sistema koja pokazuju vršnu potražnju za 2016. 20. i 2025. a crvena linija koja povezuje tu vršnu potražnju se uklapa u cjelokupni graf koji pokazuje cjelokupni kapacitet i vidimo da je on veći od vršne potražnje trenutno. A graf s desne strane pokazuje da ukoliko solarnoj energiji dajemo nultu stopu kredita za kapacitet, a vjetru 20% kapaciteta, zapravo će biti smanjena njihova vrijednost u proračunu, još uvijek imamo sistem koji je prezasićen. I uz to još se grade nova, novi pogoni koji troše fosilna goriva imamo graf s lijeve strane koji pokažu za 2005. godinu stanje, s desne strane 2016. Sivo je ugljen koji slabo opada, preslabo barem za Greenpeace, a naranđasto prikazuje dodavanje plina 25 gigavata neto i od 2005. zapravo smo imali 23 gigavata plina i ugljena koji su dodani u europski energetski sistem, a to je usporedbi jednako ukupnom kapacitetu Španjolske. I dalje imam problem u obnovljivim izvorima energije koji proizvode tak jednu trećinu elektriciteta i u ovom grafiku vidimo razvoj toga i doprinos različitih tehnologija za stvaranje električne energije u Europi. Možda je teško ovdje vidjeti, no zelena crta prikazuje obnovljive izvore, onda se kreće prema gore, no još uvijek je tek na jednoj trećini. Što je sa mehanizmom kapaciteta i koje je njihovo mjesto u tomu svemu? Komisija je predložila jednu taksonomiju različitih oblika mehanizma kapaciteta koji ih dijeli u ciljene i tržišne. Ciljeni su oni gdje je količina kapaciteta koja je potrebna se identificira na centralnoj razini, zatim se pruža pruža potpora tim kapacitetima, a tržišni pristup tu govorimo o ukupnom kapacitetu koji cijeli dobiva podršku. U stvarnosti ipak govorimo o aukcijama, dražbama koje su tržišne naravi i strateškim rezervama i to je bilo dvije osnovne razlike koje bi bilo dobro napomenuti. Još nešto što je važno, mehanizmi za kapacitete su već prisutni. Ovo je jedna karta s komisijine, iz komisijine procjene mehanizama kapaciteta na sektorskoj razini za prošlu godinu i vidimo da postoje u velikom broju zemalja, a mnoge zemlje imaju više od jednog, neke čak i po četiri različita mehanizma i zbog toga je važno za postojeće kapacitete, mehanizme za kapacitete da ne propuštaju razvoj događaja na tržištu. Ti mehanizmi također pružaju potpore fosilnim gorivima. Ovdje imamo istraživanje sandbaga na istraživanje već samo podatke iz četiri dražbi kapaciteta koje su već održane u Velikoj Britaniji. 453 milijuna funti je već e, postrojenjima koje se gorjevaju ugljen isporučeno, a tekst koji imamo ispod je komisijin tekst koji odobrava 20-godišnji uz ugovor za izgradnju jednog postrojenja za fosilno gorivo u Velikoj Britaniji govorimo tu desecima milijuna funti. U Španjolskoj imamo različite mehanizme, Ove ovaj grafikon nam pokazuje neke brojeve toga što se po pojedinoj tehnologiji odvaja za različite oblike proizvodnje. Dakle, brojke su evri po megavatu po godini u desnom stupcu, također znamo na temelju posljednjeg izvješća španskih regulatera da su postrojenja dobila 3 milijardi eura između 2011. i 2015. na temelju 24 mehanizma. Uh, Također imamo situaciju sličnu u Poljskoj i očekivane troškove koje bi mogli biti 22 milijarde eura. Također treba imati na umu troškove pruženja potpore fosilnim govorivima, a to su učinci na zdravlje, izvješće Greenpeace-a koje je svoje sveučilište iz Štutkarta, bavila se utjecajem na zdravlju. I rezultati su bili da termoelektrane na ugljen smanjuju za oko 246 tisuća broj smrtnih slučajeva, 246 tisuća godišnje i zapravo da je to veći broj ljudi koji pogine nego u prometnim nesrećama. Europska agencija za okoliš je objavila podatke koje govore o termoelektranama na ugljen kao najodgovornijim za poluta za onečišćivače koje se danas pušta u zrak. Koji su drugi učinci? Manja trgovina prekogranična strujom, dakle često to utječe na susjedne zemlje zbog toga što se one više usredotočuju na nacionalnu situaciju, zatim narušavanje tržišne konkurencije zbog toga što se narušava ili mijenja cijene i ispravne tržišne signale što mm, negativno djeluje na inovacije i stvari poput opunomoćivanja potrošača. Dakle, ako ne vrednujemo pojedine resurse za njihove sposobnosti, tada možemo e, pogrešno djelovati i ulagati u one resurse koji nam nisu potrebni. Također rezultat toga će biti preveliki računi za struju, otprilike 1 milijarda eura godišnje za Veliku Britaniju i to je za svako domaćinstvo nešto što se osjeti u Poljskoj 20 eura po domaćinstvu godišnje iznosi ta razlika. Možda biste mogli e, prijeći na zaključke s obzirom da je već 8 minuta prošlo, kaže predsjedatelj. Što bismo trebali učiniti umjesto tržišta kapaciteta? Moramo smanjiti pretjerano zasićenje, e, pametnu tranziciju za zajednice na koje to utječe, uklanjanje ograničenja cijena kako bi cijene mogle fluktuirati doista izraziti tržišne vrijednosti, također moramo regulirati kako bi došlo do potpune reakcije na skladištenje energije i isto tako raditi na međusobnim poveznicama, provođenje mjera za učinkovitost energije, korištenje energije i isto tako zone s nadražbama moraju biti stvarne, a ne umjetno formirane. I posljednji slajd su samo preporuke koje imamo za ove naše zaključke. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Dakle, uvijek možete i u odgovorima na pitanja koje ćemo imati dodati neke komentare vezano uz posljednji slajd. Zamolio bi gospodina Fernanda Hernandez Jimeneza Casqueta da uzme riječ, glavni direktor za energiju i CNMC-a. On je također i član odbora Europskog regulatorne agencije i igra aktivnu ulogu u oblikovanju politika, provedbi i radi na radnoj skupini europskih regulatora za struju. Izvolite. Uh, thank you, Mr. Chairman. Hvala lijepa. Ja nemam slajdove, ja ću jednostavno pokušati govoriti bez slajdova i to jasno i kratko. Smatram da se svi slažemo da je regionalna dimenzija u tržištu električnom energijom zaista ključna i postaje sve značajnije iz više razloga prije svega zato što se zaista u posljednjih nekoliko godina jako povećao prekogranični promet. A ta će se tendencija nastaviti e, zbog povezanosti, odnosno nepovezanosti prestanka situacije petlje kako na unutrašnjem, tako i na vanjskom tržištu. A drugo jest veće integriranje europskih tržišta je dovelo do toga da je e, cijeli sustav postao važnije i puno više integriran. Dakle, e, sistemske operacije su važne kao i e, sigurna opskrba energijom. Koordiniran pristup je optimalni odgovor na ono što smo već vidjeli u prošlosti i trebamo imati koordinirane odgovore na nacionalnoj razini. Dakle, postoji, e, ACER je već u svojim preporukama e, krajem 2016. godine predložio važna načela o metodologiji izračunavanja zajedničkih kapaciteta. Rekli su da ne smije postojati ograničenja na internim elementima mreže kada se govori o kapacitetu metode izračunavanja. I e, smatra se da se on ne smije svesti jednostavno na to da ispravlja manjkavosti. Treće načelo ACER-a e, odnosilo se o nekim ispravljanjima, dakle metodama ispravljanjima gdje bi onaj koji onečišćava morao platiti i Sigurnost opskrbe je ona koja se temelji na jednadžbama, odnosno treba na nacionalnoj razini kako je sada situacija ta E, proporcija zapravo nije dovoljna. Ako neka zemlja ne uzme u obzir koliko sigurnost može pružiti susjedna zemlja međusobnim povezivanjem, to će jednostavno rezultirati u prekomjernim ulaganjima. Kako bismo imali e, učinkovito integrirano tržište energijom, E, mora se dobro procijeniti situacija i koliko je sve adekvatno. Regulatori su naglasili koliko bi takva metoda koja se temelji na cijeloj Europskoj uniji bila bitna i e, ona se mora provesti na nacionalnoj razini. Rezultat europske metodologije je taj koji treba procijeniti je li e, kapacitet za reguliranje potreban ili nije. Treba izračunati međuovisnost nacionalnih i regionalnih sustava i vidjeti u kolikoj mjeri susjedne zemlje mogu pridonijeti sigurnosti opskrbe. Prekogranični aspekti, dakle, ključni su aspekti analize, e, koherentne analize opskrbe. Što se tiče E, povezanosti e, tržišta i mreža, e, to je nešto što može također biti na dobrobit i to ide dalje od socioekonomske sigurnosti jer će donijeti sigurnost opskrbe i na domaćem, odnosno internom tržištu energenata. Sigurnost opskrbe je nešto što regulatori zaista prihvaćaju. Međutim, koordiniranje operativnih sustava je nešto što nije toliko prihvaćeno. I sada kada se e, kodira, e, koordiniranje postoji. Imamo zajedničku metodologiju, imamo obaveznu regionalno koordiniranje i e, sudjelujemo obavezno u regionalnim inicijativama za sigurnost opskrbe. Međutim, možemo se postaviti pitanje je li to dovoljno. Jer čak i s informacijama izvana i sa suradnjom e, na osnovu e, inicijativa za regionalnu sigurnost opskrbe, je li dakle takav pristup dovoljan? Zapravo mislim da nije i to iz različitih razloga. Postoje velika integriranje obnovljivih energija. Možemo samo zamisliti da ćemo u budućnosti u Španjolskoj imati 50 gigavata ili dvostruko toliko u Francuskoj vjetroenergije. Tako što bit će moguće jedino ako želite izvesti velik dio kapaciteta. Isto vrijedi i sa povećanjem interne gužve u prometu, odnosno vršne proizvodnje, kao i manjkova. E, takve situacije zaista traže da koordinacija bude puno veća. Međutim, ipak moramo biti oprezni. regionalni e, sustavi, odnosno centri za sigurnost opskrbe e, imaju dobre preporuke, ali e, važno ih je nadzirati. Važno je također da kad oni kažu da su neke sankcije bitne, da, ali više integracije pojedinih funkcija moramo proučiti sa stanovišta svake pojedine funkcije a isto tako vrlo je važno znati ko ima koju vrstu odgovornosti i mora im se dati mogućnost da zaista mogu provesti i nadzirati provedbu svega. I za kraj u budućnosti želimo više koordinacije i e, više koordinacije prilikom sigurnosti opskrbe ali moramo biti oprezni jer će u aser se mijenjaju glasačka prava. Europske kapaciteti moraju biti jaki. Ne želimo da se oslabe e, glasačka prava, a mislim da je sadašnja situacija dobra za tako e, veliki zadatak. Hvala, hvala vam svima na vašim izlaganjima. Drago mi je što smo mogli podijeliti mišljenja i čuti vaša stajališta. Gospodin Konrad Purhala je naš sljedeći govornik, ravnatelj za Europsko integracijske politike u PSEU. And chair of the ENSO e-market committee. I također predsjednik mreže ENSO e. Dakle, se bavi interakcijom između pojedinih e, ekonomskih tema i tehnoloških aspekata na tržištu. S obzirom da je vrlo aktivan u ozbiljnim istraživačkim projektima na europskoj razini, dakle vezano uz stvaranje energije iz vjetra, institucionalne potpore za buduće izazove za istraživanje i razvoj za energetske operatere u Europi. Dakle, to je poprilično širok pristup novom oblikovanju europskog tržišta električnom energijom. Sada bih vas e, zamolio da nam održite svoje izlaganje na današnju temu u drugom, drugoj sesiji. Hvala na ovom ljubaznom uvodu. Dame i gospodo, poštovani članovi odbora ITRE, želim s vama podijeliti neka svoja razmišljenja o paketu čiste energije i predlaženim e, amandmanima. Želim se usredotočiti na tri elementa, regionalna suradnja, dizajn tržišta i e, mehanizmi kapaciteta. Što se tiče regionalne suradnje, želio bih naglasiti da mi u PMC-u i e, drugi pozdravljamo pitanja e, regionalne suradnje i regionalnih koordinatora e, smatramo e, da je dobro da je prepoznata uloga regionalnih koordinatora što će nam omogućiti da idemo dalje s ovim trećim paketom i kodovima koji su nedavno usvojeni mi smo shvatili da nije korisno promijeniti taj put na pola puta i e, da ne treba skrenuti s puta koju smo usvojili s kolegama iz Europske komisije. Međutim, regionalna suradnja zahtjeva mnogo više nego ovo što se trenutačno predlaže. Naime, ovo je kombinacija različitih nacionalnih sustava koji su rezultat e, odabira politika koji sežu nekoliko desetljeća unazad. E, oni su odražavali nacionalne resurse e, dostupne u zemljama, pristup opskrbi energijom i tako dalje. I europski sustavi opskrbe energijom energijom su različiti i treba nam određena fleksibilnost kako pristupamo odgovornosti TSO-a i kako osigurati sigurnost opskrbe. Ono što je jako važno kad govorimo o regionalnoj suradnji je da suradnja sa e, TSO-ima treba biti podržana kroz snažnu koordinaciju na razini država članica, na razini regulatora Ako te soji budu trebali mnogo više toga raditi zajednički, to možemo činiti samo ako nas podrži zakonodavni okvir. Možemo činiti samo ono što nam zakonodavni okvir omogućuje. Mi nismo u e, poziciji rješavati e, različita mišljenja. E, kad dolazimo do dizajna tržišta, mi smatramo da moramo imati širu odgovornost za takozvanu ravnotežu. Moramo vidjeti da, da sada upravljanje sustavom trebaju preuzeti izravno TSO-i, znači operatori transmisijskog sustava i trebamo vidjeti koju vrijednost e, možemo ostvariti e, sa većim modelima fleksibilnosti. Osim toga, TSO i u e, mreži također stvaraju određene dodatne usluge i ako je to sastavni dio starih sustava, transmisijskih sustava, to vlasnici toga ne mogu biti TSO-i. Također treba uzeti u obzir i benefite digitalizacije. Nama je vrlo drago vidjeti što se sve događa na tom području i to nas doista ohrabruje. Međutim, postoji još mnogo elemenata koje treba poboljšati. Konkretno u buduće postoji trend prema više distribucijskih resursa, prema e, većem broju resursa smještenih niže u distribucijskoj e, mreži trebamo osnažiti e, klijente, potrošače, kupce koji će automatski reagirati na cijene i sl. Kako bismo to sve postigli, e, naprosto moramo činiti više, na e, na više promijeniti toga u dizajnu samog tržišta. Jedna stvar koja je tu ključna jest smanjiti jaz između tržišta i fizike. Moramo razmišljati o tržištima koji pokrivaju svu kompleksnost energetskih sustava, znači vrednovanje energije, cijena koja, koju plaćamo za električnu energiju mora odražavati troškove proizvodnje te električne energije kako bismo optimizirali E, učinkovitost tržišta, moramo optimizirati korištenje infrastrukture. Istovremeno treba uzeti u obzir i ograničenja te iste infrastrukture. Vi možete e, dati analogiju sa željeznicama, sa sustavom transporta. Ako ponudimo željezničku prugu, moramo osigurati da neće dva vlaka istovremeno ići tom prugom u e, istom smjeru. Dakle, isto čak i više e, se to odnosi na e, struju, na električnu energiju zbog same fizike tog procesa. Dakle, na početku mi često kažemo da tržišta moraju biti jednostavna i moramo trgovati jednostavnim proizvodima koje svi razumiju. No mi sada više ne mislimo tako, da to mora biti tako i u buduće, jer ideja da e, te soji trguju e, zapravo sa, e, svime što je uključeno na ovom tržištu. Oni će biti samo na neki način neka vrsta back office koje će voditi e, tu prodaju. Ako želimo se približiti realnom vremenu, moramo osigurati da tržište funkcionira na način koji je tehnički izvediv. Osim toga, e, treba e, urediti odnos između TSO-a i DSO-a. DSO-i moraju koristiti lokalne resurse fleksibilnosti. Ponekad to znači da e, oni možda trebaju iskoristiti lokalni resurs koji se prodaje po lokaliziranoj cijeni u cijeloj cjenovnoj zoni možda nije nužno da budu iste cijene, možda čak trebamo osigurati mogućnost različitih e, cijena kako bismo upravljali svim tim različitim e, resursima. Zatim, što se tiče tržišta kapaciteta, smatramo e, da su tržišta kapaciteta alat koji će nam pomoći u ovoj zdravoj tranziciji tržišta, odnosno energija na tržištu e, ne olakšava uvijek ulaganja iskustvo novih generatora koji pokušavaju ući u ovo poslovanje i nije e, tako pozitivna u ovom smislu. Mi smatramo da tržišta kapaciteta mogu biti sredstvo vrednovanja usluge koju pružaju generatori kako bi se osigurala sigurnost ponude i potražnje. Evo, tu to su stvari o kojima još uvijek raspravljamo i kolege imaju različita mišljenja oko toga e, da li imamo ili bi trebali imati mehanizme i kapacitete kako oni trebaju funkcionirati. U svakom slučaju sudjelovanje, regionalno sudjelovanje u tim mehanizmima je obvezatno. Hvala lijepo. Možete bilo što još dodati na kraju na vašim komentarima. Hvala vam na vašem izlaganju. A sad bismo voljeli čuti što, s čime ste zadovoljni, s čime niste u trenutnom radu na tržištu. Pa ćemo prijeći na pitanja i odgovore. U ime kluba zastupnika EPP-a, zastupnik Karinš, izvolite. Hvala. Svega znam par riječi poljskoga, pa neću ići u detalje. Dakle, zahvaljujem izlagačima. Mislim da nakon što smo ih saslušali vidjeli njihove prezentacije, da smo vidjeli da imamo doista vrlo fragmentirano i tržište i razumijevanje stvari i cijeli niz različitih interesa koji se katkada poklapaju, a katkada ne i međusobno su suprotstavljeni primjerice. Tara iz Greenpeace-a je na svom slajdu rekla da u Europi postoji i pretjerana zasičnost kapaciteta, što se čini okvirno gledano da je tako, dok istodobno od doktora Šleha smo čuli da u Bavarskoj dakle smatraju da će doći do problema kapaciteta u Bavarskoj na dolazećim godinama što nije iznenađenje. Da kako, ako pogledamo španjolsku situaciju, velik broj viška u kapacitetima koji plaćaju potrošači, čini se da je jedan od razloga e, manjak povezanosti između Iberijskog polotoka i ostatka Europe i Francuske. U Poljskoj pak postoje njihovi osobiti izazovi Mhm. možda vezani uz povezanost s ostatkom Europe, osobito s Njemačkom, koji olakšavaju protok. No, na neki način moramo od svega ovoga stvoriti jedan sistem. Greenpeace smatra da se moramo pobrinuti da Pariz zaživi i da spasimo planet, to je uzvišen cilj, no Europa, nažalost, doprinosi sa svega oko 11% emisije stakleničkih plinova u konačnici, tako da idemo na 0%, ne bismo mnogo napravili. Bavarska strana pak se razumije, razumijemo pokušava imati, držati niske cijene, pa želi promijeniti zone na dražbama i čini se da sva ova pitanja su međusobno jasno povezana, pa bih želio postaviti pitanje, odnosno čuti komentar svih panelista o ulozi i važnosti e, međusobne povezanosti. Jer osim Bavarske, e, ovdje radi se o internim poveznicama koje nedostaju, koje stvaraju određene petlje preko Poljske ili drugdje i koje stvaraju probleme ne samo u poljskoj mreži, već i u cijeloj europskoj mreži. U Španjolskoj također nedostatak poveznica je problem. Dakle, što panelisti misle da se više usredotočimo na unutrašnje vanjske poveznice, da li bi to pomoglo riješiti probleme i pokrenuti prekograničnu trgovinu i možda pomalo smanjiti neke protekcionističke mjere, čak i one fizičke na tržištu. U ime se da ja zastupnik Benjika. Hvala. Hvala lijepa. Krenut ću od eh, vrlo općenite tvrdnje. Mislim da smo svi ustanovili da zaista među nama postoji jako velika razlika u pristupu. A svi ipak eh, moramo priznati da postoji zakoni fizike prema kojima sva proizvodena električna energija mora se potrošiti. Prema tome različite scenarije e, e, smo izložili, ali moramo naći rješenje na ovo pitanje. Bojim se, nažalost, da tekstovi kojima sada raspolažemo ne odgovaraju tehnologijama, jer najbolje rješenje bilo bi skladištenje energije, što bi riješio velik dio naših problema. Međutim, s tehnološkog stanovišta to nije moguće i ovisimo o činjenici da netko mora u svakom času proizvoditi električnu energiju kako bismo eto ovdje imali struju i e, na svaka država članica traži rješenje. Neke ne žele više koristiti ugljen, trebaju ga zamijeniti nečim, ali čime. drugi bi pa htjeli više koristiti hidroenergiju, međutim nemaju dovoljno vode. Neki pak žele više koristiti vjetroenergiju. Ali je drugačiji problemi. U Rumunjskoj primjerice u siječnju zbog toga što je bilo previše vjetra nije proizvedeno uopće energije, a ta nam je energija bila potrebna. Dakle, netko energiju mora proizvesti, pitanje je tko. Možda je rješenje u međusobnim poveznicama među mrežama o kojoj govori gospodin Karinč. Već godinama pokušavamo povezati mreže u mjeri od 10%. Ako mreže povežemo u 10% e, njihovih kapaciteta, imat ćemo samo 10% rješenja. Prema tome moramo imati jednu veću sigurnost, bolju proizvodnju energije, jer danas e, potrošač treba tu energiju. To nije nikakav luksus. Mora imati sigurnost opskrbe. E, Trebamo imati više e, veći udio obnovljivih energija. Međutim, moramo shvatiti tko e, proizvodi u kojem času električnu energiju kako bismo spriječili da nestane struje. A isto tako, što ako ne postoji problema sa mjestom gdje su mreže povezane, onda će druge zemlja koja je odmah do e, susjedna zemlja također e, prestati imati električnu energiju. Gospodin Krasnodevski. Hvala. Čini mi se da postoje određene razlike između panelista gdje koje su čak veće nego u prethodnom panelu gdje je problem bio više u smjeru toga da su se svi međusobno slagali. A ovdje imamo jednu zanimljivu harmoniju između Bavarske i Poljske. Što je zgodno jer sam, eto i ja, osobno jučer bio u Minhenu bavitio se nekim političkim temama. Također postoji neslaganje između Greenpeace-a i španjolske perspektive. Tako da za početak rekao bih da je izlaganje Greenpeace-a bilo vrlo zanimljivo vezano uz ugljen, Dakle, usporedili ste utjecaj na zdravlje ljudi, pa bih pitao da li možda imate još kakve statistike koje pokazuju koje su zapravo posljedice e, pozdravlje od dizelskih motora u Europi. No, za ozbiljno zanimalo me još to bi gospodin Burhala rekao na taj argument o pretjeranju zasićenosti kapaciteta i što mislite koliko je tržište kapaciteta troškovno učinkovito rješenje za problem narušenja tržišne ravnoteže znamo i sami ste to pokazali da postoje različiti problemi vezani uz kapacitete i mehanizme koji se njima bave, pa me zanima zbog čega mislite da to tržište izgleda na ovaj način i koliko bi se njegovim korištenjem moglo riješiti problema. Hvala vam u ime Alda, sljedeći govornik je zastupnik Petersona. Hvala lijepa i hvala svim sudionicima ovog saslušanja. Vaše su izlaganja bila vrlo interesantna, ali su bila i vrzno raznolika i na različiti način pristupate ovim temama. Nadovezat ću se na ono što je rekao gospodin Karinč. Mislim da je zaista jako važno da ako želimo e, dobiti stvarne pogodnosti od stvarnog tržišta, unutarnjeg tržišta energije, da su nam potrebna i određena regulativa kako bi svi mogli bolje surađivati nego li surađuju sada. Ako to ne uspijemo napraviti, onda nećemo imati pogodnosti od stvarnog unutarnjeg tržišta. Nećemo imati bolje cijene ni za potrošače, ni za velike potrošače. Dakle, kako bismo imali tržište, potrebna nam je i određena regulativa, jer u Europi danas ne teče dovoljno energije preko granice. Da tomu jest tako, onda bismo imali niže cijene i imali bismo pogodnosti prema svim studijama utjecaja koje su do sad načinjene. To me zapravo dovodi do sljedećih komentara. Govorimo o regionalnim operativnim centrima Mislim da tu ima e, puno mm, e, stvari koje su čisti mit. A e, vi ste, gospodine Šlajh, rekli, to moram reći vrlo otvoreno, da prema prijedlogu komisije da bi regionalni centri prijenosnim operativnim sustavima, operaterima pre, sustava prijenosa da bi oni njima spriječili konkurenciju. A ti TSO-ovi um, kažu da je situacija upravo suprotna. Dakle, kako je tumačenje ispravno? Mnogi e, operateri prenosnih sustava se žale. E, međutim, možete li nam nešto više reći o tome i možete li nam vrlo konkretno reći gdje mislite e, da e, je leži istina jer ja nekako ne uspijem to sagledati. Hvala lijepa. Gospodin Turmes u ime zelenih. Hvala lijepa. Prvo pitanje uputio bih e, gospodinu Hernandesu Jimenezu Kasketu. Kažete da suradnja koja postoji među operaterima prijenosnih sustava nije dovoljno dobra kako bi sustav bolje funkcionirao i dao nam neke pogodnosti, potrebno imati više. Dakle, ne bismo se trebali pridržavati teksta komisija i e, ne smanjiti ono o čemu je govorio gospodin Karić. Možete li nam više reći o tome zašto nam je potrebna veća suradnja? E, zatim, e, gospodin Purcao, uštedili smo 700 milijuna novca u Europi e, kako smo radili elektranu između Litve i Poljske. Kažu mi da ona svake večeri se zatvori zato što ne može prihvatiti previše energije koje dolazi iz Skandinavije gdje se proizvodi. Možete li nam jasno reći zašto tu poveznicu e, zatvorite? Jer to nema nikakvog smisla e, e, da to ne napravite. Potrošači u Poljskoj bi plaćali manje. Gospođo Konoli, vi govorite o pravičnom tržištu i kažete da ovo tržište i nije tako pravično kad se radi o um, eksternim aspektima. A što je izlaganju tržišta na termoelektrane na ugljen ili pak na nuklearne elektrane? Ja to kažem zato što gospodin Karinč namjerava e, ovdje sasvim izbaciti jedno od malih prednosti koje sada ima obnovljiva energija. To je prioritetni e, pristup i e, dispeć. Gospodin Šlajh, vi e, nam govorite o mnogi o razmjeni sustava emisijskih kvota. I zanima me je li i jednom ikada bavarska vlada tražila e, da se za to založite. Jer koliko ja znam, vi ste tražili jedan slab sustav razmjene misijskih kvota. Niste li zapravo, ne skačete li zapravo sami sebi u usta? Sada gospođa Barbara Gapel u ime e, kluba zastupnika NF. E, dobrodošli nakon duge stanke. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem i svim govornicima na njihovim izlaganjima. Mislim da se možemo složiti oko toga da nam, su nam potrebni mehanizmi kapaciteta i da treba snažiti regionalnu suradnju. O, pitanje je kako to treba funkcionirati. tu smo još malo kaotični. E, temelj za pozitivnu ocjenu teme mehanizama kapaciteta je sigurno završno izvješće o istraživanju mehanizama kapaciteta Europske komisije u 11 država članica gdje je ispitano 35 tih mehanizama i utvrđeno je da tu ima nedostataka i zato smo pokušali sa ovom paketom čiste energije stvoriti regulatorni okvir za to i na snažni način integrirati takve eh, mehanizme. Vi, doktor Šlajh, ste rekli nešto o tome da eh, ti mehanizmi ne bi smjeli biti osnova za diskriminaciju, da države članice trebaju eh, utvrditi koje, e, na koji način će ih koristiti. Mene zanima da li vaše udruženje je radilo neke izračune koliko bi to koštalo i koliko bi tržišna cijena E, poskupila ako se ne dopusti ta zabrana diskriminacije i ako, se, ako postoji diskriminacija kod odabira mehanizama kapaciteta. A što se tiče ovih cjenovnih zona, dr. Šlajh, e, nešto ste govorili o tome, u Austriji je bilo nekih izračuna o tome prije ovog kompromisa da se e, to da to će to uzrokovati 300 milijuna eura godišnje dodatnih troškova. Mene zanima koliko će taj kompromis koštati Bavarsku ili Njemačku. A treća točka u odnosu na ROX ili ovo što sad zovemo FCC, vrlo jasno da te SOI su nadležni za sigurnost opskrbe to nije sada e, neka, neko proturječje između TSO-a i RCC-a. Ja se samo nadam da će e, nadležnost za sigurnost sustava biti na TSO-ima ako e, gledamo to u kontekstu prekogranične suradnje. Hvala lijepa. Sada imate svi koji ste se javili po jednu minutu za pitanje. Gospodin Benson. U e, prvom e, krugu smo govorili da pitanje oveze o liberalizaciji tržišta. Slažem se, doktore Šlajh, ne znam kakva je situacija u Bavarskoj. E, znam da se slažem kada kažete da se treba zasnivati na kapacitetima, ali ne slažem se s vašim primjerima o regionalnim centrima, jer oni neće riješiti problem sustava operatera, dakle operatera prinosnih sustava, jer e, međusobne poveznice nisu dovoljne, povezivanje mora biti kvalitetno, a e, regionalni operativni centri su nam potrebni kako bismo se riješili nacionalnih e, pristupa. Dva primjera. Čuli smo da u Španjolskoj ne mogu e, ne može solarna energija preći granicu. U Danskoj je spriječena poveznica prošle godine s Njemačkom i vjetroenergija nije mogla doći u Njemačku, iz Danske. Zašto ovo dakle taj nacionalni pristup? Hvala. E, gospodin Kelly. Puno hvala. Slušao sam do sada raspravu i počeo sam se pitati na koji način će to utjecati na potrošače. Dakle, ako stvorimo mehanizme kapaciteta, interkonektore i e, tako dalje, koliko će to u konačnici koštati potrošače? Više ili manje od onoga što sada košta? Hvala, gospodin Hvala lijepa. Kolege su već naglasile da postoji kontradikcija u prijedlogu moramo razmisliti o budućoj cijeni energije. Kolege su govorile koliko će u konačnici plaćati potrošač morat ćemo investirati milijarde da se ti sustavi izgrade, da sve to mora platiti potrošač, to je neprihvatljivo. Što se tiče Bavarske, jasno ste pokazali do kojih je problema došlo, jer je Njemačka odlučila da ne razvije nuklearnu energiju u redu, Njemačka je dovoljno velika i jaka da se može time nositi, ali to nije nužno slučaj s drugim zemljama. Isto tako govorili ste o različitim e, regijama koje su udaljene, e, Francuska, Njemačka, Španjolska i primjerice Baltičke zemlje. Što nam možete reći o nuklearnoj energiji? opskrba nuklearnom energijom povećat će se u budućnosti. E, Bjelorusija primjerice gradi novu e, nuklearnu elektranu i u gradu se gradi nova nuklearna elektrana. Moramo to uzeti u obzir u budućnosti kada govorimo o energetskoj uniji. E, saista sada vam želim uputiti veliku molmu da ne govorite prilikom odgovora dulje od 4 minute, a nakon toga ćemo čuti, imati sigurno priliku i za drugi krug odgovora, i pretpostavljam da se mnogi od vas neće međusobno složiti, dakle, 4 minute po četiri minute. A molim to i prevoditelje da radimo malo dulje, jer e, kao što vidite, ovo je žučna rasprava i ne bih htio da svi vi odete i da moramo prekinuti raspravu. Hvala. Dakle, po četiri minute u prvom krugu. Gospodin Šlajh ima prvi riječ. Pa, ovo su zaista bilo jako puno pitanja, ali evo, potrudit ću se. strukture povezivanja, da, točno je e, da trebamo bolje poveznice vodova u Njemačkoj, ali i prema našim susjedima. I to je donekle manjkava situacija, vi znate da smo u Njemačkoj žustro raspravljali oko toga, ali smo sad odlučili da ove visok, e, velike transmitore visokog napona sa sjevera prema jugu izgradimo. Vi znate da sada nastaju i nove, novi ti dalekovodi što će nam svakako pomoći. E, ti poveznice imaju više prednosti nego nedostataka. Naravno, ovo što su kolege rekli, sustavi su svi povezani, to je istina, no prednosti e, tog sustava i e, su e, značajno vrijednije i od mnogo veće koristi od tih nedostataka koje su spomenuti koje se ne mogu izbjeći. No veliki problem dobro je ovdje izgraditi jednu, je li tu treba izgraditi novu, novu instituciju ili da se nastavi e, onaj stari pristup e, RSC-a. E, činjenica je da u novom sustavu te i ne smiju izgubiti u svoju odgovornost, ali odgovornost treba pomiješati, odnosno dio odgovornosti treba prevesti na prenijeti na novu instituciju, jedan dio treba ostati na državama članicama, a ako se bilo što dogodi, nije dobro da jedni upiru prstom u druge. Ja sam za to da odgovornost ostane na te ima međutim, E, Europska unija treba dati jasna pravila koje su to nadležnosti TSO-a, kako se trebaju ponašati i postupati, ali molim vas da ne dođe do miješanja odgovornosti i nadležnosti jer je to jako loše. E, što se tiče ETS-a, taj sustav smo e, mi Njemci malo i oslobili kroz zakon o obnovljivim izvorima energije, no mi nikad nismo bili protiv sustava ETS-a i uvijek smo govorili da sustav ETS-a zapravo naj, tržišno najprihvatljiviji oblik oblik rješavanja ovog pitanja. Što se tiče mehanizama kapaciteta, ja sam time na kraju, to je nesporazum. Mi pozdravljamo da mehanizmi kapaciteta budu uređeni u zimskom paketu, da jasno bude zadano pod kojim uvjetima se to može primjenjivati i kako primjenjivati kako bi se izbjeglo narušavanje konkurencije na tržištu. No moja kritika je, se odnosi na ograničenje kruga um, elektrana koje sudjeluju u tim mehanizmima. I zadnje pitanje su te pjerovne cjenovne zone. Mi smo veliko gospodarstvo i mi Bavarci smo to sa žaljenjem primili na znanje. Ne znam točno posljedice u brojkama, no mi ne gledamo pozitivno na to osobito na eh, ove vodove, daleko vode koje se grade. Mi imamo struju iz Češke, Poljske koja je bila E, bio zapravo razlog toga, ta, ti će se tokovi možda smanjiti i onda taj problem više nećemo ni imati. Hvala, gospođo Konoli, izvolite. Puno hvala. Evo par riječi uloga Europe u klimatskim promjenama. Udio emisija Europe je udio koji igra i u klimatskom vodstvu i diplomaciji. Međutim, ovo o čemu danas govorimo je vrlo je važno i pitanje je li su li prekomjerni kapaciteti nacionalni ili regionalni jer možda jedni proizvode više, drugi manje, a međusobne poveznice su upravo ono idealno rješenje koje ne utječe na kapacitete u samoj regiji jer međusobne poveznice omogućuju da se na učinkovitiji način e, koriste već postojeći kapaciteti. I to je povezano i sa time koliko će to građane koštati. Jer ovdje se radi o tome da tržište električnom energijom koje je organizirano u potpunosti da je i sigurnost opskrbe i pružanja usluge e, jer e, velike fluktuacije u cijenama postiću inovacije koje su potrebne i ulaganje u vrste energenata koje su nam potrebni. Potrebna je energetska učinkovitost, potrebna nam je opskrba i e, ponuda i potražnja. I ako ne dopustite fluktuaciju cijena, nikada nećete postići dovoljno ulaganja i istraživanja. A tržište kapacitetima će završiti puno većim cijenama. U Teksasu i u Australiji gdje nemaju tržišta kapaciteta u posljednjih 15 godina jednostavno e, nema dokaza da tamo potrošači plaćaju više. A često kada se radi o tržištima kapaciteta, onda se prekomjerno prosuđuju ti kapaciteti i to na kraju dovodi do većih troškova. Dakle, e, trebamo na kraju procijeniti što potrošači žele i E, koliko žele platiti. Što se tiče regionalnih operativnih centara, e, suradnja među operaterima transmisijskih sustava je sada regulirana i to je dio trećeg energetskog paketa. A mislimo da ne bude li više regulative, neće doći do veće suradnje i zato je dobro da je komisija dala prijedlog o regionalnim operativnim e, centrima. I e, što se tiče prioritetnog pristupa i dispača za e, obnovljive izvore energije je nešto s čemu dakle, treba dati prioritet. Ako im se to ne omogući, onda bi se to, to moglo dosta oštetiti njihov ulazak na tržište. Jer zapravo ako se prema svima jednako ponašate, onda jednostavno diskriminirate prema manjim e, tvrtkama i e, znači blokirate tržište. E, zato se mi zalažemo za to da prioritetni dispač postoji i dalje za obnovljive izvore energije i dakle da se to omogući i novim malim tvrtkama takve vrste. Hvala vam gospođo, a sada gospodin Himenska eh, Skvet. Eh, hvala vam eh, gospodine predsjedniče. Što se tiče korištenja integracije interkonekcija zapravo. To korištenje interkonekcija je vrlo važno za druge stvari za integriranje tržišta, trgovanje i za smanjenje različitosti cijena. To je bitno i za integraciju obnovljivih izvora energije. Ja mogu dati primjer moje zemlje. Ako imamo i vrlo nisku razinu interkonekcije kako bismo ispunili ciljeve za obnovljivu energiju do 2030. i 30. To znači da ćemo imati goleme troškove. Zašto? Zato što će nam biti potrebni veliki kapaciteti koji u određenim trenucima neće biti pokriveni potražnjom i e, neće se dopustiti možda izvoz ili će postati kongestija izvoznih kapaciteta na trošak potrošača. To je bitno i za sigurnost e, ponude, jer ako imate interkonekciju koja vam daje recimo 2 gigavata i to ne razmatrate za sigurnost opskrbe, možda ne znate e, u buduće da će to biti na raspolaganju kad to budete trebali, onda E, znači na svakoj strani granice e, ako imate 2 gigavata to je 4 gigavata i to će biti mnogo skuplje nego ova interkonekcija. Što se tiče mehanizama kapaciteta, ono što je vrlo jasno da nam se sviđa pristup i predlog Europske unije koji ne zabranjuje to, već samo čini to mjerom, zadnjom mogućom mjerom, ako ne postoje druge mjere. Primjerice, međukonekcije korisnika, određene definicije i slično. I zadnje je vezano uz pitanje e, regionalnih operativnih centara. Da, istina je ja sam mišljenja da predlog Europske komisije ide u pravom smjeru, no moram reći to je moje mišljenje kao španočkog regulatora, a ovisi o većini mišljenja članova agencije, jer to nije mišljenje koje svi dijele. Zašto ja to kažem? Kao odgovor na pitanje zastupnika. Mi u praksi vidimo da možemo znatno poboljšati definicije, možemo poboljšati korištenje kapaciteta, možemo izbjeći, kao što sam rekao, interne, interna začepljenja, kongestije u prekograničnoj trgovini i e, poduzimanje e, remedijalnih mjera nacionalnoj razini. No, to ne činimo sada zato što imamo višak kapaciteta, kao što se dogodilo u francuskoj zimi. E, ulazni kapacitet od 13 gigavata u Francuskoj je smanjen za više od jedne trećine na manje od 4 gigavata zbog krizne situacije, a kapacitet koji je Francuska trebala više od 50% je pokrila jedna zemlja, Španjolska. Ne, ne želim reći da smo mi odradili dobar posao. Ono mogu samo reći da su Francuzi bili sretni da Španjolska nije imala kriznu situaciju u tom trenutku. Dakle, to je nešto što će se događati i sve više u buduće. Ako ćemo ukidati kapacitete, E, neće biti e, moguće rješavati ovakve situacije u buduće. Imat ćemo više intervencija. Hvala. Ovo je bio prvi krug odgovora. E, prije nego što dam riječ zadnjem govorniku, imam i jedno pitanje. Ako uključite ograničenja energetskih sustava na tržište, zašto ih ne, prepustite operaterima transmisijskih sustava, te ima Dakle, E, uloga interkonektora, generalno govoreći, e, mreža interkonektora je dobra, olakšat će prekograničnu trgovinu, no to je načelno uvjet prekograničnog dizajna tržišta. Ako ne promijenimo pravila za prekograničnu trgovinu, i ako povećamo kapacitete jedino što ćemo povećati je spetlja. a nećemo imati e, dodatne transferne kapacitete. No, ako ne promijenim, ako ne izgradim te mreže, što pokušavam provesti već neko vrijeme, mogu stvoriti dodatne kapacitete kroz vrednovanjem transfernih kapaciteta u različitim smjerovima. Dakle, samo želim naglasiti da će interkonektori ponuditi jako dobru vrijednost za krajnje potrošače i e, kao mogućnost inputa električne energije, no to mora biti popraćeno dobrim prekograničnim dizajnom tržišta. A sada što se tiče pitanja litpo to će zahtijevati možda jedno podulje objašnjenje za koje nemam vremena, no reći ću da smo nedavno sa kolegama iz Litve i Švedske promijenili tržišne aranžmane s obzirom na karakteristike mreže i ponuđene kapacitete i smatramo da se situacija poboljšala od početka ovog mjeseca Znači, Poljska ne može uvoziti e, električnu energiju noću, sve e, elektrane su na minimumu, znači možemo koristiti e, kapacitete susjednih zemalja za tranzit. Što se tiče pitanja prekomjernih kapaciteta, tu vidimo primjere kao Francuska 2017. Poljska 2015 gdje smo trebali prekinuti industrijske opterećenje odnosno dovesti e, e, ljeti, ne zimi. Morate reći ljeti, da. Trenutak samo. Kolege, mi nemamo e, vremena za ovakve rasprave ne želim slati zbunjujuće poruke, ali e, i što se tiče prekomjernih ili premalih kapaciteta, to sve je vezano uz određeni trenutak. Ljeti imate drugu situaciju nego zimi i drugo je mješavina energije u srpnju u podne, a drugo je na večer u prosincu recimo. E, ono što vidimo je da mnoge zemlje e, imaju svoje mehanizme poboljšanja adekvatnosti, e, čime se sugerira da doista imaju materijalni problem i mislim da neće samo trošiti novac da ga potroše. Kako e, će se riješiti narušavanje tržišta kao prvo, tržišta kapaciteta će pridonijeti sigurnosti opskrbe. No, time se ne zamjenjuje energetsko tržište, već se nadopunjuje. Ako imate dobru cijenu na energetskom tržištu, ako imate dovoljno prihoda e, kompanija koje generiraju energiju, onda će vjerojatno i cijene biti niske. A, cijene će biti visoke ako nema dovoljno vrijednosti na energetskom tržištu kako, čime će se pokriti ta ulaganja. I zadnje pitanje gospodina predsjednika. Ono što vidimo e, sada jest da poduzimamo dosta korektivnih radnji kako bismo e, osigurali da sigurnost i ponude i potražnje ako povećamo e, te mjere, bojim se da ćemo se suočiti sa zidom, sa granicama onoga što možemo učiniti. Jer nema dovoljno resursa e, za e, omogućavanje ovog, ovog, e, ove distribucije. Ja se bojim da će operateri distribucijskih sustava pokušavati korigirati sve što tržište čini, no ne mislim da je to mudar pristup. To će povećati troškove i ugroziti sigurnost opskrbe. Hvala. Hvala sada prevoditeljima koji su radili 15 minuta dulje, a sada možemo nastaviti raspravu među našim panelistima, no samo na jednom jeziku. Ne znam hoćemo li izglasati koji će to biti jezik. U svakom slučaju hvala prevoditeljima jer koliko razumijem 6.45 e, je zadnji rok.